iako uz malo kašnjenja, zbog tehničkih razloga za koje se ispričavam. Podsjetio bih vas da provjerite imate li sa sobom vaše glasačke kartice, zato što ćemo u jednom trenutku imati situaciju da ćete moći zatražiti dostavu vaše glasačke kartice ukoliko nemate sada sa sobom. ovim otvaram naš sastanak. Imamo dosta popunjen dnevni red za danas. Stoga vas ovim putem sve pozdravljam. I odmah bih započeo s dnevnim redom. Što se tiče usvajanja dnevnog reda, htio bih e, vas e, informirati da na zahtjev izvjestitelja gospodina Herans Garcia se točka 6 što se tiče informiranja i promotivnih mjera za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu u trećim zemljama odgađa na 9 sati jutro u četvrtak. Kao što sam rekao, to je bilo na zahtjev samog izvjestitelja. Što se tiče odobrenja zapisnika od 7. srpnja ako nema nikakvih primjedbi, smatrat ćemo zapisnik prihvaćenim. Naš sastanak se prenosi putem interneta, te bih vas podsjetio da se danas nalazimo u ovoj dvorani, a sutra se nalazimo u 4Q2, te da imamo tumačenje u 16 jezika. Stoga, ako mi dopustite, prešao bih sada na nacrt proračuna za opći proračun za 2015. godinu, kojeg nam je predstavio Peter Jara 23. srpnja. Rok za ulaganje amandmana kako za mišljenje, tako i za proračun je bio 25. srpanj u podne, a zbog e, izbornog razdoblja su vremenski rokovi bili vrlo strogi, te je nacrt mišljenja bio dostupan samo na engleskom, te su se isto tako amandmani mogli ulagati samo na engleskom jeziku. Zaprimili smo 24 amandmana na nacrt i 66 e, na same brojke. Gospodine Jar, predajem vam riječ. Peteru, izvoli. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. S pravom ste rekli da zbog e, europskih izbora i zbog drugoga su rokovi za ulaganje bili dosta kratki, no ipak smo to uspjeli bez većih problema realizirati. Zahvaljujem, ovom prilikom kolegama u odboru. No, s druge strane, moramo ustvrditi da smo, naravno, zbog događaja malo u kašnjenju. Tu se radi o 2015. godini, a imamo istovremeno i veliku krizu na području e, e, voća i povrća. To je povezano isto tako i sa embargom e, od strane Rusije koji dovodi do velikih gubitaka na tom sektoru i vrlo mi je drago što je komisija tu uvela određene izuzetke što dostavlja sada na određena sredstva za shladavanje te krize. No, svi koji mogu računati, svi koji mogu pogledati ovaj iznos koji je komisija predložila, koji su taj iznos zatim podijelili na pojedine sektore, može vidjeti da taj novac neće biti dovoljan. Stoga bih zamolio odbor da zapravo nakon glasanja na kraju još definiramo neki izraz e, volje ili neku, neku odluku da kažemo da smo svjesni da zbog stabilnosti, zbog mogućnosti različitih e, preraspodjela sredstava da bismo mogli ipak povećati sredstva tog fonda za krize. Za sada ne znamo koliko će biti šteta, ali ipak ćemo o tome glasati danas, a kriza je u isto vrijeme još tu. To me preokupira, ja ne bih naravno htio odgoditi ovo glasanje, ali e, to znači da ćemo u jednom trenutku morati opet konkretno raspraviti o tome hoćemo li barem e, napraviti neku načelnu e, rezoluciju, da neko mišljenje da damo našim kolegama iz proračuna naznake da ćemo se uglasiti s tim u vezi i sad bih zapitao one koji se bave možda dnevnom redu, koji to znaju bolje od mene, kako bismo to najbolje mogli učiniti da e, takav iskaz volje ne prođe nezamijećeno. To bih dao kao prethodnu primjedbu. A sada isto tako moje pitanje upućeno predsjedništvu kako bismo mogli taj e, izraz, to mišljenje najbolje uklopiti u naš rad. Hvala vam. Hvala lijepa. Mislim da je vaša izjava doista e, smislena, taj problem je vrlo zabrinjavajući, stoga bih molio kolege iz tajništva da razmisle o e, postupovnom obliku za takvu jednu izjavu. No, isto tako bih vas molio da službeno ponovite taj zahtjev još jednom nakon što se usvoji proračun kako bismo to mogli uključiti u naše dokumente, u naš zapisnik. I mislim da ćemo još raspraviti i sutra u, sličnoj temi. Hvala, sad bismo mogli prijeći na glasanje, osim ako neko ne želi se javiti za riječ prije glasanja. Gospodin Pikano. Sí. My name is Bonano, is similar gudijal Se zovem Bonano Mento. I ja sam predstavio amandman koji bih htio da se promijeni i da se malo ublaži. Naime, htio bih e, da se obrani kultura riže. Radi se naravno o e, slučaju vezanom za Italiju, ali odnosi se na cijelu Europsku uniju. Dopustite mi da sada pročitam izmjenu koju bih rado uniju kako bismo imali rezultat takav da ne postoji referenca na određeni teritorij to je sljedeće, da se traži komisije i država članica e, da se govori o kulturi riže i da se zaštite proizvozači od neuravnoteženosti, odnosno disbalansa koje je rezultat uvoza riže na teritoriju EU. unije. E, bismo li mogli unijeti taj amandman, molim? Hvala vam. Kada pređemo na glasanje o tom amandmanu, zamolio bih vam da ga još jednom pročitate. Hvala vam. Ima li drugih javljena za riječ? Ne vidim nikoga i stoga možemo započeti sada s glasanjem. Predstavljam da svi imate sa sobom vaše glasačke kartice. Pa možemo započeti s glasanjem. Imamo li pitanja? Izvolite. Da, ja nisam danas ponijela svoju glasačku karticu. Ona je uvijek ovdje, inače imam uvijek sa sobom. Postoji li još negdje neka druga? Ne. U redu. Ok. Będziemy, będziemy uwzględniać, e, jeśli będzie taka różnica nieduża. Ako postoji neka mala razlika, uzet ćemo to u obzir u glasovima. Onda možemo započeti s glasanjem. Otvaram glasanje o amandmanu 53.00. Tko je za? Otvaram glasanje. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Jedan član iz liberala i socijalista je previše, te isto tako i jedan član iz ECR-a previše pri glasanju. Dakle, podsjećam, previše ima liberala, dakle morat ćemo to ponoviti. Možete li molim vas provjeriti broj osoba koji glasa za svaku od klubova Ponovimo u tom slučaju glasanje. Otvaram glasanje. Dakle, amandman 5300. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvojeno. Rezultate možete pratiti na ekranima. Otvaram glasanje na amandmanu 5300 jedan. Otvaram glasanje. Hvala vam. Glasanje je završeno. Jedan iz liberala previše. Imamo jednu osobu iz ALDE previše. Još jednom, amandman 5301. Otvaram glasanje. 5301. Ponavljam, 5301. Molim vas, molim sve klubove zastupnika da odrede svoj broj osoba, jer imam sada jednog člana iz europskih pučana previše i jednog iz neovisnih članova. Proša u Molim vas povjerite broj osoba koji glasa za pojedine klubove zastupnika. Ponovimo još jednom onda glasanje. Prema mojim bilješkama glasujemo sada i dalje o medmanu 501. Ne o amandmanu 5325, već o amandmanu 501. Otvaram glasanje, hvala, zatvaram glasanje. Hvala vam. Prelazimo sad na amandman 502. Otvaram glasanje. Amandman 502. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 503. Otvaram glasanje. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5.04. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5.05. Otvaram glasanje. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Imamo jedan glas od strane neovisnih članova previše. Jedan neovisni član previše. U redu. Mislim da možemo nastaviti budući da taj glas ne bi promijenio ishod glasanja. Amandman 506. 506. Otvaram glasanje. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Opet e, jedan obvezni član previše, ali ni ovaj put to ne bi promijenilo rezultat glasanja. 5361. Otvaram glasanje. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5.07. Otvaram glasanje. 5.07. Hvala vam. Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman 5.08. Izvolite. Da, gospodine predsjedniče. Mi smo 42 ovdje prisutnih, a mi smo svi dobro odredili tko smije, tko ne smije glasovati. I neovisni članovi bi trebali učiniti isto. Ne možemo sada imati situaciju da je uvijek jedan neovisni član previše. Molim vas da podsjetimo neovisne članove bez da im držimo lekcije, ali oni su ti koji uvijek drže lekcije drugima. I stoga podsjećam da postoje pravila kada imamo određen broj glasova koje možemo koristiti, onda je to taj broj glasova, a ne broj glasova plus jedan. Dakle, treba zatim povući jedan e, glas e, koji je previše i zamolio bih da to i učine. Hvala. U redu. Molim vas. Naravno, neovisni članovi nemaju iste organizacijske strukture kao drugi, ali molim vas da se dogovorite oko toga tko glasa, a tko ne, tako da imamo dobre brojke. Samo da kažem da su tri neovisnih članova gospođa Duc, gospodin Ferron i gospodin Loiseau. Vidim, da su, Loiseau, vidim da su svi ovdje prisutni, dakle zapravo su oni jedina tri neovisna člana koji danas imaju pravo glasa. Osim ako nam neovisni članovi žele naznačiti zamjenike koji su prisutni, ali inače imamo dakle ta tri punopravna člana koji su ovdje prisutni koji imaju pravo glasa, to je ono što sam ja sada uspio ustvrditi. Da, gospodine predsjedniče, ja ne razumijem ovaj besmislen napad e, na nas. Mi smo tri neovisna člana i mi glasujemo. Mislim da je informatika možda e, malo pogriješila. Ne, evo ovdje iza mene je kolega koji također glasuje iz vaših redova. Gospodin Bonam je neovisni, on je zamjenik i on glasa. Evo ovdje. Ali kako može glasati kada nema glasačke kartice, ne razumijem. S kojom glasačkom karticom on glasa? Mislim, ovo je stvarno insinuiranje. Molim vas da nastavimo, da ne raspravljamo, jer ovo nema smisla. Ono što ja ustvrđujem je da postoji želja da se na, učine neovisnim članovima kao da su oni neorganizirani, da ih se tako prikazuje. Pa imamo točan broj sudionika koji sudjeluju glasanje Razumijem da je sada sve jasno Tajništvo je dalo svoju izjavu kako i zastupnici i tako da se nadam da će od sada glasanje biti ispravno. Gospodin Bonan. Io Ja sam ovom došao i rekao sam si da mogu glasati. Ako ne mogu glasati, ispričavam se. Ali molim vas, takav stav jedne osobe prema drugoj osobi koja je došla ovamo i koja je zastupnik tek nekoliko tjedana nije u redu. E, što da vam kažem, evo, e, što da radim s vašom karticom, baš me briga, mislim, e, mogu ga staviti na glavu, ali molim vas, prva stvar na svijetu je pristojan kućni odgoj. Svačamo ono što kažete, no dobro poznamo gospodinu Tarabelu, dobro znamo njegovu osobnost. I stoga vam se ispričavam. Nadam se da možemo sada nastaviti sa glasanjem o amandmanu 5308. Otvaram glasanje. Hvala, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 5.09. Otvaram glasanje. Hvala. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 5.10. 5.3.1.0. Otvaram glasanje. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5311. Otvaram glasanje. 5311. Hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5362. 5362. Glasanje je otvoreno. Hvala vam. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman pet Otvaram glasanje. Amandman pet Hvala vam. Glasanje je završeno. Usvaja se. Amandman 5313. Otvaram glasanje. 5313. Zatvaram glasanje. Hvala vam, usvaja se. 5355, amandman 5355, glasanje je otvoreno. Hvala, glasanje je završeno. Odbija se. Amandman 5.3.14. 5.3.14. Otvaram glasovanje. Hvala, za zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5.3.15. 5.3.15. Otvaram glasanje. Zahvaljujem se. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5. i 16. Amandman 5. i 16. Otvaram glasanje. Zahvaljujem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5.3.17. Amandman 17 Otvaram glasanje. Hvala, zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 5.3.18. 5.3.18. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5.3.19. Otvaram glasanje. 5 i 19. Zahvaljujem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5 i 20. Amandman 50 i 20. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5 i 21. Otvaram glasanje. Hvala. 5 i 21. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvojen. 5, 3, 22. Otvaram glasanje. Hvala, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 53.23. Otvaram glasanje 53 23. Zatvaram glasanje. Hvala, odbija se. I to s jednim glasom razlike. Amanban. 5.3. 24. 5.3. 24. Otvaram glasanje. Hvala. Stvarno glasanje. Odbija se. Da, izvolite. Gospodin De Castro, izvolite. Hvala predsjedniče. Htio bih vam objasniti ove izmjene i strukturu e, ovoga e, amandmana broj 45 e, koji sam ja uložio. Radi se dakle o fondu za restrukturiranje vezanom za kraj e, perioda kvota za šećer za 2017. godinu. 2007. godine, dakle, kada uzmemo u obzir na to koliko će se šećerana zatvoriti u Europi, mislim da je važno da ipak e, govorimo o tome što će se tada dogoditi, kako se mogu sačuvati radna mjesta. U tom duhu sam htio napisati ovaj amandman. E, dziękujemy za uszczegółowienie poprawki, dodatkowe wyjaśnienia. na objašnjenju. Možda bi izvjestitelj mogao reći što on misli o ovome. Hvala lijepa. Sačuli smo izjavu gospodina De on je pojasnio da se radi o dvijema stvarima. Kao prvo radi se o tim golim brojkama s jedne strane, a s druge strane se radi o političkom signalu i u smislu političkog signala bi doista preporučio odboru da glasa za ovaj amandman ja mislim da bi to bio dobar signal koji bi naš odbor mogao odaslati. Dakle, izražavam svoju podršku ovom amandmanu. Pravozdavci v takim razie przystęp... Najljepša hvala. Možemo preći na glasovanje. Otvaram glasovanje. Radi se o amandmanu 5325. Već smo čuli obrazloženje mišljenja gospodina Dekastra. Dakle, otvaram glasovanje. usmeni amandman gospodina De Zatvaram glasovanje. Već sam zatvorio glasovanje. Ako se ne varam. Dakle, ponovno zatvaramo glasovanje. U sve se čestitam gospodinu De Castro. Sada prelazimo na amandman 5347. 5347. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5347. 69 kaže govor. Dakle, 5-3-4-9. 5-3-4-9. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 5350 Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I prelazimo na amandman 5351. 5351, otvaram glasovanje. Hvala. Glasovanje je zatvoreno. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5352. Otvaram glasovanje. 5352. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 5353. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5360. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Slijedi amandman 5354. Otvoram glasovanje. 5354. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 5356. 5356. Otvoram glasovanje. Molim da glasujete. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 5357. Otvaram glasovanje. 5357. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Slijedi 5358. Amandman 5358, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim, amandman 5359, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5363. Otvaram glasovanje. Amandman 5363. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Slijedi 5364. Amandman 5364. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.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 na sljedeće glasovanje o nacrtu izvješća, o izmijenjenom nacrtu izvješća. Želi li izvjestitelj e, iznijeti svoje komentare? Javlja li se za riječ? Ne, izgleda ne. Dobro, onda možemo glasovati. Amandman prvi. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman drugi. Autor je izvjestitelj. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman treći. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman četvrti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na amandman 11. ispričavam se, amandman peti. Otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman deveti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbio se. Amandman osmi. Otvaram glasovanje. Odbija se, hvala. odbio se. Amandman sedmi. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šesti. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. 11. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman deseti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvorom glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvolite, imate riječ. Obećavam da neću glasati, samo ću objasniti ovaj amandman. Kao što e, se tražilo, ja predlažem usmeni amandman koji izmjenjuje ono što sam ranije predložio, a gdje tražim da države članice e, imaju posebnu pozornost e, za proizvođače riže, za one, naročito u odnosu na rižu koja se uveze u Evropsku uniju. Talijanska riža primjerice vrlo je kvalitetna riža i ona se po mom sudu treba zaštititi i braniti. Trebamo također to sagledati i sa stanovišta radnika iz e, svih dijelova svijeta. Naime, e, ljudi koji rade na rižnim poljima rade e, na uvjet, srednjovjekovim uvjetima u velikom broju zemalja svijeta, naročito kada to usporedimo s uvjetima u Europskoj uniji. Pa bi zato molio izvjestitelja da E, ugradi taj e, amandman e, koji na taj način bismo pomogli svim ljudima koji rade na riđenim poljima u cijelom svijetu. I hvala kolegi Tarabeli koji mi je pomogao da sročim ovaj amandman. Između ostalog i zato što je on tako velika i ja sam tako malen. Dobro. Možda se ne vraćamo na raspravu s gospodinom Tarabelom. Gospodin Agnju je tražio riječ, izvolite imate riječ. Jesam li pravu? E, ako kažem da smo upravo čuli jedan usmeni amandman, nije li tako? Ako je, ako jest, onda ulažem prigovor na ovaj usmeni amandman. Ne zbog njegova sadržaja, već zbog toga, kao što znate, ja to radim načelno, principijalno iz dva razloga. Ja sam e, član stranke UKIP iz Velike Britanije i naš je cilj da ne pomažemo ovoj ustanovi, a kao drugo ova navika e, iznošenja usmenih amandmana je postala dosta zarazna i tako možemo doći do lošeg zakonodavstva, a kao što znate ima određeni broj ljudi koji stalno ulažu e, usmene amandmane i jedini, jedino iz, izuzetak e, jeste prema dvojici kolega iz IFDD-a. E dakle, ja sam zbog toga jako nepopularan ovdje, ali nisam ovdje došao da budem popularan. Dakle, ako me vidite da sam ovdje i imate usmjeni amandman, vjerojatno ga nećete dobiti, jer kao što znate, dovoljno da samo jedna osoba uloži prigovor na nj. Hvala. W związku z, w związku z tym, że jest to e, Imamo prigovor. Dakle, najprije trebamo glasovati o tome da li ćemo uopće glasovati o tom amandmanu, a potom ćemo glasovati o samom amandmanu. Dakle, prvo glasujemo o tome da li glasujemo o amandmanu. Da li ga usvajamo uopće, odnosno uzmamo u obzir. Dakle, Najprije glasamo o tome da li uzmamo u razmatranje ovaj amandman. To mi kaže tajništvo. Gospodine Jar. Gospodine predsjedniče, ja nisam toliko poznat s poslovnikom koliko možda vi, ali ako se dobro sjećam, usmeni amandman se može dopustiti u odboru samo ako nema niti jedan glas protiv njega. U tom smislu moj kolega ima pravo, on je protiv i zbog toga taj uzmeni amandman ne može e, biti uložen. Budući da on, kada dođe ovako iznenada, mora prijeći tu veću prepreku nego uobičajeni amandman. Dakle, molim vas da to uzmete u obzir. Šefa sekretarijatu. Možda e, načelnik tajništva može to objasniti. Pravilo je tako da imamo deset članova i ukoliko se neko e, usprotivi, 10%, dakle, e, od članstva, dakle, barem dvije osobe ako ulože prigovor, to znači da neće biti uzet u razmatranje taj osmeni amandman. Dakle, dva zastupnika. Evo imamo gospodina Egnjua ako ima još jedan prigovor, onda je usmeni amandman odbačen. njema pan e, Tarabella. Un point parce que vous avez dit... Gospodine Tarabella, izvolite. Pa evo, 10% članstva, kažete, 10% je 4 ili 5 od 42 člana, a ne, dakle, to nije dva zastupnika. Si vous Čujte, ja vam mogu predložiti sljedeće uz dopuštenje predsjednika. Možemo provjeriti brzo koliko nas ima. Da, da, da provjerimo ovo eh, i onda nastavljamo s drugim glasovanjem. Dakle, možemo napraviti provjeru o usmenom amandmanu najprije i vraćamo se na kasnije. Dobro. Dakle, pogledat ćemo pravilnik. i vidjeti što da učinimo s prigovorom gospodina Egnju. čini mi se da se javlja za riječ. Izvolite gospodine Egnju. Hvala predsjedniče. Pa mene stvarno zanima da to vidim. Ovo je za mene koncernirajuće donekle, moram vam reći da u prošlom sazivu je e, bilo potrebno da samo jedna osoba to napravi, uloži prigovor, dakle, i prethodni predsjedavajući je to, na to pristao, dakle, ili su se pravila promijenila ili je bivši predsjedavajući to krivo radio svoj posao, dakle ili jedno ili drugo, ali izgleda da imamo problem sada ovdje. Ja mislim da je bivši predsjedavajući bio u potpunosti u pravu, takva su bila pravila, možda su, odnosno vjerojatno su promijenjene u međuvremenu, tako da ću zamoliti tajništvo da to provjeri kako bismo bili u potpunosti sigurni o tome koliko prigovora mora biti uloženo. Dakle, jedan zastupnik ili da li jedan zastupnik predstavlja tih 10% i vjerujem tajništvu po ovom pitanju. Tako da ćemo njih poslušati. Imaće zadnju riječ, poslušajmo pričkajmo na trenutak, vraćamo se tom amandmanu kasnije, a sada prelazimo na amandman 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman osamnaesti. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala, usvaja se. Sljedeći amandman je amandman 21. Ispričavam se, 22. jer 21. je povučen. Dakle, amandman 22. otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Slijedi amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 24. Otvaram glasovanje. To je manuel gospodina Tarabele. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Je li spremno obrazloženje sljedećih pitanja? proszę o e, pana e, szefa sekretariatu. Evo, sad će nam tajništvo objasniti stvari. Evo, pravilo je sljedeće koje nas nalazi. Na plenarnom zasjedanju 40 e, zastupnika je dovoljno da se usprotivi usmenom amandmanu i takav, takva proporcionalnost mora biti primijenjena svim odborima. Dakle, u odboru Agri treba nam, trebaju nam tri zastupnika kako bi se usprotivilo eh, usmenom amandmanu i na taj način se to odbacuje. To je članak 169. pravilnika. Dakle, potrebno su nam tri zastupnika. Imamo gospodina Agnua, Egnua i ako imamo još dva zastupnika, onda će to, taj usmeni amandman biti eh, gospodina Bonana biti odbačen. u skladu s ovim obrazloženjem. Imali itko drugi tko se protivi uz gospodina Egnjua? Izgleda da nema nitko drugi. Zamolit ćemo gospodina Bonana da ponovi ovaj amandman. Izvolite. Jedna od glavnih primjedbi koje imamo u Irskoj, mojoj zemlji prema e, Europskoj uniji, jeste da naši sugrađani ne razumiju kompleksnost EU, unije, pravila i tako dalje. Evo, ja sam došao ovdje i otkrio da ni tajništvo ne razumije pravila. Dakle, koji je kog vraga mislite da e, običan smrtnik može razumjeti? Gospodine Nikolson, dopustite da ponovim da je tajništvo u pravu. Dakle, ono što nam je tajništvo reklo je ispravno. Promijenila se, promijenila se pravila među vremenu. Izvolite, gospodine Nikolson. Predsjedniče, čini mi se da se sprdamo s pravilima ovdje. Nisam uvjeren onim što sam čuo. Jer ako je to pravilo na plenarnom zasjedanju, ne znači nužno da je to isto pravilo primjenjivo i u odborima. I želio bih da se to e, odne, e, da to izađe pred višu razinu e, jer tako se što nije nikad desilo ovo mora biti u potpunosti razjašnjeno ja ne tvrdim da sam stručnjak o pravilima, ali mi se čini da je krivo što sjedimo ovdje u neznanju o tome kakva su stvarna pravila i nikada nismo imali situaciju da nam je potrebno dva ili tri zastupnika, to hoću reći, i činim se da je gospodin Egnju u pravu. Dakle, ja ću biti broj dva da podržim gospodina Egnjuja i ukoliko imamo treću osobu, onda će ta stvar biti riješena. Pani posao moju, pani posao moju Michael. Vorrei dire che questa è una vergogna htjela bih jednostavno reći da je ovo prava sramota. Ljudi pate, umiru od gladi, postoji problema s trgovinom, poljoprivrednici ne mogu prodavati proizvode. A ovdje imamo 5000 birokrata koji su i onako previše plaćeni. Ovo je čista sramota jer mi zbog takvih ljudi koji jednostavno ne razumiju i ne poznaju pravila ne napredujemo. Gospodin Flanagan, izvolite. Pa rečeno je da nema problema s tajništvom jer je u pravu, ali e, biti, misliti da ste u pravu i znati da ste u pravu nije ista stvar. Ja ponavljam, vi nas ovdje uvjeravate ponovno da je ovo mjesto prava zbrka. Izvjestelj je zadnji govornik po ovom pitanju. Samo sam htio reći da bi sada se priključio kolegam, kolegi koji traže da se ne uzme u obzir ovaj usmeni amandman e, sad nakon rasprave tako bismo mogli nastaviti dalje s a U budućnosti bismo mogli ustvrditi definitivno s kojim brojem glasova se može uzeti u obzir amandmanu. Sad bih e, se kolegi iz Ujedinog kraljevstva pridružio, s time bih završio ovu raspravu i konačno bismo riješili to pitanje. Dakle, usmeni amandmani bi trebali biti iznimka, mi znamo isto i zašto, zato što svaki zastupnik e, ima pravo imati dovoljno vremena da se dobro, upus, da se dobro upozna sa svim amandmanima, stoga se amandmani moraju uložiti pravo vremeno, A kod usmenog amandmana moramo brzo dobiti pregled nad situacijom i stoga mislim da bi bilo dobro da e, postoji više osoba koji se moraju uspostaviti po jednom usmenom amandmanu. Hvala. Čini mi se da je gospodin Nikolson bio treći koji je podržao prigovor gospodina Egnjeva, tako da imamo tri osobe i po toga imamo i gospodina Desa, tako da se o tome neće glasovati. Molim tajništvo da e, preko odbora da nam protumači ovo, ali dopustite da kažem također da neki od vaših komentara e, idu predaleko kada kažete da tajništvo nije u pravu. Izvolite, tajništvo ima riječ. Hvala predsjedniče. Ne, samo bih htio iznijeti činjenično stanje. Dakle, uvjeram vas da je došlo do promjene u pravilniku. Ranije je bilo dovoljno samo jedan zastupnik da se suprostavi e, usvajanju, odnosno razmatranju usmenog amandmana, ali sada po novim pravilima je predviđeno da na plenarnom zasjedanju 40 zastupnika je potrebno za razmatranje usmenog amandmana, a s obzirom da se tu radi o jednom od pravila e, e, splenarne koje se mutandi mutandis primjenjuje e, i na odbore. Dakle, primjenjujući taj procenat on uspostavlja da nam je potrebno u ovom odboru tri zastupnika s obzirom na brojčano stanje da se odbaci e, razmatranje usmenog amandmana. Dakle, tako je. I potvrđujem, ponavljam da je u međuvremenu došlo do promjene u pravilniku i tajništvo nije za to odgovorno przyjmujemy, przyjmujemy informacje że, i prosimy o przekazanie tej informacji. Tak. Hvala e, vam puno na ovom objašnjenju. Trebalo bi možda o tome napismeno obavijestiti e, obavijestiti sve članove e, ovoga odbora. Naime, općenito govoreći, treba obavještavati redovito kada ima izmjena sve zastupnike. Evo, hvala. Jako mi je drago da sada su se o nečemu složili kako sjeverni, tako i južni dio Irske. Zahvaljujući meni i drugo, vrlo je moguće da je moja aktivnost u prošlom parlamentarnom sazivu bila ta koja je bila razlogom izmjene pravila. Bez komentara. Izvolite. E, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Iskreno govoreći, moram reći e, da me čudi da je netko iz Faražovog Faražove stranke e, reagira na ovaj način. Naime, vi ste onaj koji rađe propadne sam ako kroz to uspije i susjedu crknuti kravami. O čemu se ovdje radi? Evo, došao sam ovamo, ja sam gradić, a ja sam gradonačelnik malog talijanskog grada. Oni se zaista nadaju da ako bude Europska unija bliža narodu, ako netko štiti proizvođače riče, jer e, to je nešto što njima zaista treba. Proizvođačima riže potrebni su rezultati, a ne birokracija. Sramim se ovakve situacije jer želim kući donijeti rezultate, ma na tisuće ljudi rade u ovom sektoru. A što mi radimo? Mi e, raspravljamo o tome je li E, treba jedna, dva ili tri glasa, a ovi se svi e, lijepo smiju na to. To je jednostavno pošast, rak Europe. Pa poljoprivreda se ne breni na takav način. To mogu sada reći ovdje, mogu to reći e, vani i trebali biste svi dobiti nogom u stražnicu. Pa što se tiče političkih komentara, moram reći da imamo pravila o takvima i moramo poštovati ta pravila. Hvala vam lijepa. Ispričavam se svima zbog zbrke, no kao što sam već rekao, pravila su se promijenila. Evo, sada smo saznali to, imamo i novo iskustvo i sada ćemo glasati o cijelom e, prijedlogu mišljenja e, u ovom izmjenjenom svijetlu. E, dakle, otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasanje. Ovo je mišljenje usvojeno. Zahvaljujem se izvjestitelju. Svatko odnosi na osobno mišljenje, ali eto, raznolikosti je bogatstvo parlamenta. Prelazimo sada na sedmu točku dnevnog reda. Radi se o pitanjima zdravlja životinja i e, potvrda prvog čitanja, odnosno stava o prvom čitanju i e, moramo imenovati pregovaračku ekipu. E, potrebno je donijeti formalnu odluku na osnovu dakle su odlučivanja i onoga e, o čemu se bio dogovorio prethodni saziv parlamenta. Gospodin Polsen je bio izvjestitelj, a isto tako ECR e, e je morao imenovati osobu koja će se time baviti u drugom čitanju. 23. srpnja ovaj odbor je na sastanku koordinatora odlučio e, da e, će se nastaviti raditi na tome na osnovu e, prvog čitanja usvojenog 15. travnja. Međutim, na odboru moramo dakle i dalje formalno odlučiti o tome da će se ponovno otvoriti pregovori i odlučiti tko će biti u sastavu pregovaračkog tima. Dakle, najprije o zdravlju životinja. Glasat ćemo elektronskim e, putem. Pa vas molim da sada pređemo na glasanje. Glasat ćemo dakle o dvije stvari. Najprije ćemo glasati o odluci da se uđe u pregovore e, u očekivanju e, sporazuma u drugom čitanju. Otvoram glasanje. Dakle, e, otvoram glasanje o tom prvom dijelu. Hvala lijepa. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada drugo glasanje o imenovanju pregovoračkog tima e, gdje, u kojem će biti predsjednik, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Možemo sada preći na osmu točku dnevnog reda, a to su zaštitne mjere protiv štetočina eh, na životinjima i ovdje isto tako imamo sličnu situaciju, potvrđujemo prvo čitanje i imenujemo dakle pregovaračku ekipu. Dakle, Ponovno glasamo elektroničkim putem. Odbor će otvoriti pregovore i to kako bi se postigao sporazum, rani sporazum u drugom čitanju. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na drugo glasanje o imenovanju pregovoračkog tima u sastavu kojeg će biti predsjedatelj, izvjestitelj i eh, izvjestitelj u sjeni. Otvaram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Što znači da sada možemo preći na devetu točku dnevnog reda. A, a to su zootehničke i genealoški uvjeti u uvoženju životinja za uzgoj u Europsku uniju. Ovdje se zalažemo za e, slobodu trgovanja e, kako e, životinja za uzgoj, tako i sjemena prema dakle ovome što sad trebamo napraviti, zapravo se objedinjava zakonodavstvo na tom području u jedinstveni zakonski propis, a otvara se put usvajanju delegiranih akata i e, provedbenih mjera e, u skladu s odgovarajućim odredbama e, ugovo, Lisabonskog ugovora. Sada ćemo čuti izlaganje o ovoj točki od strane predstavnika komisije. Prema tome, sada ću dati riječ predstavniku komisije. E, želim e, tu osobu predstaviti. Naime, pozdravljam sve predstavnike Europske komisije ovom u kojima dajem riječ. Hvala predsjedavajući. Zovem se Ladislav Miko, zamjenik ravnatelja opće uprave Sanko koja je sačinila prijedlog ovakvog zakonskog propisa. Za početak vam želim reći iz kojih razloga se radi ovaj prijedlog i koji su njegovi ciljevi. Vjerojatno znate da se sada e, ta E, stručno zakonodavstvo sastoji od četiri temeljna vertikalna pravna akta e, kojima su se odnose e, kako svi subjekti koji rade na uzgoju kao i svi upisnici različitih vrsta životinja, a odnosi se također i na zootehničke certifikate za uzgoj životinja i njihove registre. Kroz godine zakonodavstvo se mijenjalo, postojalo je nekoliko odvojenih direktiva koji su se na lagano različit način primjenjivali u pojedinim državama članicama to je zapravo uzrokovalo i male probleme prilikom trgovanja unutar Europske unije. Istovremeno bila nam je i obveza da se u to zakonodavstvo unesu i odredbe na osnovu Lisabonskog ugovora. Na osnovu članaka 42. i 43. kroz 2 Obveza je bila da se cjelokupna stečevina zootehničke prirode e, zapravo um, osmisli i objedini e, u jednu jedinu e, koja se dakle odnosi za trgovinu zootehničkim materijalom i životinjama. Isto tako u to su se trebale oklopiti i one e, direktive koje se odnose na veterinarstvo na tom području, a isto tako i ono što će se morati dakle, što će morati prestati vrijediti kada se e, usvoji novo zakonodavstvo. Sve to u svrhu pravne izvjesnosti i učinkovitih kontrola. Ovaj prijedlog bi trebao omogućiti prepreke za trgovinu na koje su se žalile neke zemlje članice i e, omogućiti transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo postojećih direktiva koji su ponekada dovodile u pitanje e, mnogih društava za uzgoj e, životinja u određenim zemljama, a koje su postale u drugim zemljama. Odnosit će se također na e, uvoz životinja. Naime, tu je situacija malo drugačija. Trebalo se govoriti o svim životinjama koje se uzgajaju, međutim, e, bude li potrebno, napravit će se zasebno zakonodavstvo koje će se odnositi na čistokrvne životinske vrste. Prijedlog se dakle zasniva na postojećem zakonodavstvu u zootehničkom e, području, ali također uvodi učinkoviti nadzor i isto tako odražava rasprave stalnog odbora zootehničkog e, e, e, dakle razmatranje zootehničkog odbora u to su unesene i razmišljanja pojedinih društava i udroga za uzgoj takovih životinja kao i neki elementi koji se na, odnose na vrlo složen uzgoj konja. Dakle, e, imajući s tim to na umu, predlažemo dakle da se sve to spoji u jedinstveni zakonski propis. Hvala. Otvaram sada raspravu. Imali pitanja? Gospodin Tantelo. Hvala. Želim najprije zahvaliti predstavniku komisije na ovim obrazloženjima vi govorite ovdje o pojednostavnjivanju tako što će se u jedinstveni propis obuhvatiti e, e, propisi koji postoje do sada. To je u osnovi dobra zamisao. Međutim, kada se pomnije prometri propis, onda vidimo da za sve vrste i za sve rase e, vidimo da se od gospodarskih subjekata traži ogromno komplikacije. Jasno mi je da je u konjugojstvu da su zahtjevi vrlo visoki jer tu se radi o ogromnim novcu koje je u pitanju. Ali zašto se to isto baš mora primjenjivati na apsolutno sve životinske vrste, naročito na one rase gdje ima mali broj životinja troškovi vezani za to su jednostavno nedostižni za mnoge koje s njima rade. Kada se radi o nekim e, rasama koje su jako malo brojne i kada se govori o genetskoj diversifikaciji, ako je to cilj, onda komisija to treba jasno reći. Ali tekst se ne može izgrađivati e, na osnovi na nečemu koje, što će na kraju završiti tako da će u Europi opstati svega nekoliko velikih rasa. I koliko ja znam, iako smo to tražili, još uvijek nemamo nikakve studije učinka tog budućeg teksta. A ako su te studije učinka napravljene, bismo li mi, naš izvjestitelj, kao izvjestitelj odbora za okoliš ovog parlamenta, da nam to proslijede. Ja sam izvjestitelj koji treba dati mišljenje u okviru odbora za okoliš o tom tekstu i moram reći da ću dati vrlo rezolvirano mišljenje o tome da ne kažem da ću govoriti e, negativno. Hvala, gospodin Kancel. Hvala lijepa. Moram reći da je pozicija Španjolske također eh, prilično kritična prema ovom tekstu. S našeg stanovišta čini nam se da ovaj propis zapravo reflektira ono što kažu neke eh, velike tvrtke i multinacionalne tvrtke a e, da se stavljaju drugi plan neke autoktone vrste. Ovdje se govori o liberalizaciji cjelokupnog režima, međutim ako se to ne napravi na ujednačen način u cijeloj Europi, završit će se na kraju na gubitku kvalitete kako, kako e, po pitanju vrsta, tako i rasa. A što se tiče same trgovine, važno je da se održe standardi nadzora i kontrole. U Španjolskoj e, se zaista sumnja u to da je e, ispravno e, da se krvne i hibridne rase jednostavno obuhvate istim zakonskim propisom. I tu su dva različita segmenta na tržištu. U protivnom bit će potrebno da se napravne zasebne uredbe. Smatramo da se Europska komisija previše upliče u određene pravne postavke koje se odnose na ovlasti koje se daju proizvođačima. Mislim da se radi o nacionalnim nadležnostima i da komisija tu ne poštuje načelo subsidijarnosti. E, puno vam hvala. Gospodin Ferrant. Hvala e, predsjedniče. Naravno, Europska unija čini se želi sve smiješati. Ne znam jeste li vi ikada u Burgundiji jeli e, goveđi tartar e, rase šarole. Nadam se da će to učiniti na sljedećem raznicima na koje odete. Pogledajte sada situaciju. U Francuskoj primjera radi postoji 40 različitih goveđih rasa. To je naša baština do koje se došlo kako na našem teritoriju, tako i zahvaljujući mnogim e, tradicionalnim vještinama. Neke od tih rasa su zaista svjetski poznate, a slična je situacija i u mnogim drugim europskim zemljama. Dakle, ovim tekstom ne štiti se e, baština i ono što su napravili naši senjaci. E, mislimo da selekcija rase e, krava šarole mora ostati nešto o čemu će odlučiti francuski uzgajivači, a ne nešto što će raditi multinacionalna tvrtka. E, ja mislim da moramo zaštititi svakim zakonskim propisom kako naš teritorij, tako i znanja. Hvala gospodine predsjedniče. Nakon prethodnih komunika mogu biti vrlo kratak i ja smatram da bismo ovaj tekst trebali dobro provjeriti. Prije svega što se tiče njegove posljedice na manje rase, prije svega manje goveđe rase. Bilo bi absurdno da dajemo novac kako bismo te rase pa i druge rase sačuvali od e, izumiranja s jedne strane, a s druge strane kada stvaramo pravila da to isto e, otežavamo. Dakle, mislim da bismo trebali pobliže to pogledati i da bi trebali stočarima koji uzgajaju manje rase ne nepotrebno otežavati život. Hvala. pan Hvala vam, gospodin Panen. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Jedno pitanje. Je li ovo inače običajno da ovo sve spojimo u isto vrijeme ili je to možda povezano i sa pregovorima o sporazumu sa SAD-om tako da se pripremimo za te pregovore tako što imamo sve na istom mjestu i što se bude dobro objasneno. Hvala. Najjednostavnija pitanja su obično najteža. Zastupnik, do vas izvolite. Dozvolite mi da podržim kolege koji su prije govorili upravo o potrebi zaštite autohtonosti goveda. Ja sam osobno radio na jednom projektu gdje smo zaštitili istarsko goveda u Hrvatskoj e, koje je bilo u izumiranju, ostalo je svega par desetaka goveda, danas ih imamo skoro dvije tisuće u to je uložen veliki novac i sve što bi se sada činilo u pravcu da se tako nešto briše sigurno ne bi bilo dobro. Zato jako podržavam upravo e, europsku baštinu kada govorimo o našim e, posebnim rasama i Francuska, Španjolska, Hrvatska, Italija itd. imaju iznimno mnogo takvih rasa i predlažem da svakako to uzmemo u obzir kad budemo radili konkretan dokument. Dziękuję. Zabierał głos Hvala To je bio kolega zastupnik Jakovčić, a sada gospodin Sanela, gospođo Sanela, ispričava se govornik. Izvolite. Hvala vam. Mislim da treba jedno pojasniti. Moramo vrlo pažljivo postupiti. Ne smijemo ugroziti čistokrvne rase. To je vrlo jasno i u mojoj zemlji, u mojoj pokreni Galicije je to nešto što je iznimno važno. Pa i, na primjer, za e, uzgoj i proizvodnju mesa. Dakle, tu nije smisleno postupati ovako kako nam je to komisija predstavila. Hvala. Hvala vam. Imamo još jedan zahtjev za javljanje za riječ. Gospođa Mori. Da. Hvala vam. I ja sam protiv ovog prijedloga. Mislim da bi to ugrozilo urođene vrste u Italiji. Imamo mnogo rasa koje su zaštićena. To je slično kao i sa bioraznolikošću e, kada se radi o sjemenu. To će samo pomoći multinacionalnim kompanijama koji će u budućnosti moći patentirati genome životinja te e, od njih učiniti svoje isključivo vlasništvo. Dakle, ja sam protiv toga. Hvala vam. Ovo su bila sva javljena za riječ. Hvala vam na svim ovim pitanjima i izjavama i sad mislim da možemo zamoliti predstavnika e, iz opće uprave Sanko, gospodina Miko, da se osvene za to, na to. Da odgovori na te izjave. Dakle, komisija, izvolite. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da pojasnim sljedeće. U okviru napora da se provedbe iz četvoro direktive obuj, obujmu u jednu uredbu. Nismo imali ova ista načela kao što smo inače ih običajno vodili, dakle ne postoje nikakve e, načelne, nikakve načelne promjene e, koje bi išli na uštrb malih rasa. Baš naprotiv, e, ovime štitimo male rase. Dakle, nije istina da će njihova zaštita ovime biti manja, jer je ta zaštita upravo jednaka onoj kao što je stajalo u bivšoj uredbi. Također, što se tiče primjedbi veznih uz veći, veću složenost prijedloga, moramo objasniti da smo prije imali četiri direktive, no da su te četiri direktive u državama članicama bile provedene na drugačiji način. Dakle, u stvarnosti je složenost iznimno visoka danas i postoje različite interpretacije e, istih u pojedinim državama članicama. Zbog toga sada idemo u smjeru jednog jasnog, jedinstvenog teksta koji će biti jasno primjenjiv u svim državama članicama na identičan način, koji će dakle pojasniti one nejasnoće, one raznolikosti u interpretacijama i stoga je možda tekst sam po sebi dulji, ali on je zapravo po sadržaju jednostavniji i on je jednak za sve države članice. Mislim da je to dodana vrijednost ovog prijedloga. To također održava i e, mnoge prigovore koje smo imali zbog različitih provedbi, različitih e, interpretacija, pravnih interpretacija u državama članicama. Što se tiče ovog jednostavnog pitanja, na njega imam jednostavan odgovor. Ovo nema nikakve veze sa našim pregovorima o TTIP-u, sa SAD-om, ovo je povezano samo s našim naporima koji su bili sastavni dio već u prethodnom razdoblju, to možemo i dokumentirati, da se dakle pojednostavi pravna stečevina što se tiče e, zdravlja životinja e, i sektora proizvodnje hrane, zato što su to dva područja koje imaju najdulju povijest razvoja unutar Europske unije. Imamo tu pravne dokumente koji su stari po 40-50 godina koje moramo obnoviti, koje moramo podnostaviti kako bi svi mogli se jasno orijentirati unutar zakonodavnog okvira. Što se tiče studija učinku, studije učinku se moraju provesti u situacijama kada se mijenjaju načela, kada se predlaže nešto novo, nešto dodatno, no mi, mi samo održavamo ista načela iz prethodnog zakonodavstva i obuhvaćamo iste u jedan pravni tekst. To je situacija koja neće ništa promijeniti što se tiče učinka. Stoga, mislim da sam sada po mom mišljenju na sva vaša e, pitanja. Doista predlažem da napravite jasnu komparaciju, jednu usporedbu sa e, postojećim zakonodavstvom, ja to mogu učiniti, mogu, možete onda vidjeti da su svi, sva načela ista i da ih zadržavamo. Hvala. Pa, mislim da nas je to malo smirilo. Činjenica da se radi o pojednostavljenju i o uvođenju jednakih pravila za sve, da smo prijemali te četiri direktive, a da ćemo sad imati jednu uredbu. No, uvijek e, u takvim situacijama postoji doza straha da bi moglo doći do pokušaja da se uvede, ne, da se uvede neka dodatna rješenja. Mi ćemo dakako detaljno proučiti ovaj prijedlog i e, zaštita čistokrvnih rasa je vrlo važno pitanje zbog tradicije, ali isto tako i zbog genetike i to je pitanje iznimno važno za naše regije. A sada možemo prijeći na točku dnevnog reda broj 10 koje je donekle povezano sa ovom prethodnom temom. Radi se o upućivanju na zootehničko zakonodavstvo kojem se želi isključiti reference na zootehnički zakon iz direktiva 89, 608, i 91.496 496 EEC-a. Ovaj prijedlog je čisto tehničke naravi i to je izravna posljedica prijedloga komisije o službenim kontrolama tu se radilo o mišljenju gdje je gospođa Reimer bila izvjestiteljica. Parlament je usvojio 15. travnja ovo mišljenje u prvom čitanju i sada čeka prvo čitanje vijeća i stajalište vijeća i stoga bih sada zamolio predsjednika komisije da preuzmu riječ. Ne, to nije potrebno. Jest. U redu, dakle, komisiju izvolite, izvolite gospodin Miko. Hvala zapravo gospodine predsjedniče, sam rekao da to nije e, sada potrebno. Ja sam počto pokrio u svom prethodnom izlaganju, kao što ste rekli, to je tehničko, e, to je tehnički amandman koji je povezan sa prethodnom temom i tu se radi o tome da želimo zadržati pravnu sigurnost u situaciji e, kada se zakonodavstvo usvoji ovo zakonodavstvo i ono zakonodavstvo o službenim kontrolama. I stoga moramo imati prijelazne odredbe za e, tehničke kontrole i zbog toga imamo ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Nakon ovih obrazloženja možemo zaključiti i ovu točku na našem dnevnom redu i možemo prijeći na zadnju točku, prije nego što se sastanemo sa talijanskim ministrom, radi se o e, kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drži i uzgaju u svrhu proizvodnje. Prijedlog za direktive o kloniranju e, tih životinja ima za cilj suspenziju tehnike kloniranja za neke od e, vrsta životinja koji se koriste za proizvodnju hrane unutar Europske unije kao i za stavljanje na tržište kloniranih životinja i embrija od kloniranih životinja. Na temelju 43.2 imamo prigovor ovom prijedlogu iz ugovora o, način, funkcioniranju Europske unije i s time želimo osigurati uniformna pravila za stočare dok istodobno osiguramo visoku razinu dobrobiti i zdravlja životinja. Što više, ovaj prijedlog opravdan i e, zbog problema Eh, veznih uz dobrobit životinja, kod kloniranja kao i eh, člana 13. 13. našeg ugovora. U proteklom savezu parlamenta imali smo prijedlog o novoj hrani koja je uključivala i prehrambene proizvode uklinjenih životinja i tu nismo uspjeli zaključiti pregovore, čak niti u fazi miranja i tu smo imali razilaženje u mišljenjima između Europskog parlamenta i vijeća koje je bilo preveliko kako bismo stvorili zajednički tekst e, u okviru sastanka odbora za miranje. Zbog toga Europski parlament Europska komisija iznijela novi prijedlog kojim se kloniranje životinja odvaja od e, novog prijedloga o novoj hrani. Zamolio bih vas da zadržimo tu novost na umu kada razmatramo ovaj novi prijedlog komisije. Tu su važne informacije zato što ne odražavaju želje našeg odbora i zastupnika Europskog parlamenta iz prošlog saziva, a isto tako imamo nerešen odnos kompetencija s odborom za okoliš koji je doveo u pitanje nadležnost odbora Agri za ovaj dosije. Prije nego što predam riječ komisiji, predlažem da u isto vrijeme razmotrimo i s tim povezanu temu, to je stavljanje na tržište hrane od klonova životinja, to je sljedeća točka na našem dnevnom redu. I stoga bih vam predložio da povežemo ta dva prijedloga. Prije nego što predam riječ komisiji, samo bih htio spomenuti da ćemo odboru za okoliš iznijeti prijedlog da možda podijelimo ta dva mišljenja između naših odbora. Dakle, da prvo mišljenje koje je doista blisko samom fokusu odbora Agriju, da se time pozabavi naš odbor, a da se ova druga tema, ovo drugo mišljenje, ono koje se tiče stavljanja na tržište prehrambenih proizvoda dobivenih iz klonjenih životinja, koje je više povezano sa sigurnošću hrane i sa javnim zdravstvom, da se to mišljenje obradi u okviru odbora za okoliš. Još nismo zaprimili njihovu reakciju, ne znamo kako će oni reagirati, ali to je jedan od mogućih kompromisa. Sada bih stoga predao riječ e, predstavniku Europske komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam što ste obuhvatili ove dvije teme jer su one e, vrlo usko međusobno povezane jer naravno na temelju različitih, iako naravno imaju temelj u različitim člancima ugovora. Komisija predlaže dvije direktive. Jednu na temelju članka 43 ugovora s kojim se predlaže zabrana korištena tehnike kloniranja na području Europske unije u svrhu E, uzgoja životinja i zabranjuje se isto tako i e, uvoz živih kloniranih životinja e, koji su uzgojene u trećim državama. Zatim imamo članak 352 ugovora s kojim se zabranjuje stavljanje na tržište bilo kakvih prehrambenih proizvoda koji se dobiju iz kloniranih životinja. U ovom trenutku želim pojasniti da ono što ne pokriva naš prijedlog je kloniranje u druge svrhe poput istraživanja, e, dobivanja medicinskih e, proizvoda, medicinskih e, sredstava ili u svrhu zabave. Dakle, ovdje se radi prije svega o stočarstvu i o proizvodnji hrane. Isto tako, u skladu s onim što je gospodin predsjednik rekao, što se tiče podjele ove dvije teme, da se to ne temelji na načelno na razlogu sigurnosti hrane. Razlog zbog kojih bismo zabranili tehniku kloniranja i prehrambeni proizvod biljni su povezani sa zabrinutoštima koje je istražila e, Europska agencija za sigurnost hrane, EFSA, gdje je jasno rečeno da je kloniranje pitanje koje se tiče dobrobiti životinja i koje s tim povezano donosi rizik. Mi znamo kako razmišljaju europski građani, Eurobarometar jasno kaže da su europski građani protiv kloniranja, a isto tako smo posvjedočili i u proteklim raspravama o um, prijedlogu o novoj hrani to isto i mislim da je stoga dobro što smo sada odvojili te dvije teme. Ovaj prijedlog je zapravo vrlo jednostavan na temelju pojasnjenih definicija oko toga što je tehnika kloniranja i što su prehrambeni proizvodi iz kloniranja. Mi predlažemo da se zabrani proizvodnja, uvoz kloniranih životinja i stavljanje na tržište bilo kakvih prehrambenih proizvoda dobivanih iz klonova. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Sada ćemo prijeći na raspravu sa zastupnicima parlamenta. Gospođa Ajuzo je prvi govornik. Izvolite. Da. Hvala lijepa. Zatražila sam riječ zato što sam bila izvisiteljica u Sijeni u odboru za okoliš upravo na ovu temu. Naime o hrani koja uključuje meso dobiveno iz kloniranih životinja. Možemo to zabraniti ili ne, ali kao što znate to će ovisiti o odluci zakonodavaca, a to znači i o Europskom parlamentu. Ono što moramo učiniti je da možemo identifinirati sve životinje koje su dobivene iz kloniranih životinja i to u njihovim naraštajima, ali ne možemo tražiti da to učine sami poljoprivrednici, sočari. Kao prvo zato što je skoro nemoguće to napraviti, to je veliki obujam posla i tko će zatim provjeriti da li je to dobro učinjeno. I to je čini se razlog zbog kojih se komisija i vijeće ne mogu složiti i zbog kojih nismo uspjeli postići oko ovoga dogovoru u fazi miranja. Ja se e, slažem s komisijom ako ne želimo imati klonirane životinje u Europskoj uniji, ako ne želimo da se kloniranje vrši, onda krenimo ovim putem. Ali nemojmo pokušati učiniti nemoguće. Mislim da bi nam za raspravu bilo potrebno mnogo vremena, a mislim da to zapravo nema smisla. Hvala. Hvala lijepa. Imam pitanje, koliko javne za zapravo imamo? I zatim možemo podijeliti vrijeme kako bismo uspjeli završiti prije 11.30 jer u 11.30 imamo sastanak s talijanskim ministrom za poljoprivredu. Izvolite. Dvije do tri minute, recimo, za svakog govornika. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala. Mislim da bi ovaj kompromis sa za, odborom za okoliš mogao uspjeti da dakle na taj način podijelimo nadležnosti, ali naravno moramo reći sa naše poljoprivredne strane vrlo jasno da je tehnika kloniranja nešto što ne odobravaju ne samo europski građani, već što postavlja pitanje oko toga kako će se naš uzgoj životinja, naše sučarstvo odvijati u budućnosti. Mi načelno želimo to odbiti. Mi, nama nije potrebna ta tehnika, postoje e, zabrinutosti ne samo zbog sigurnosti hrane, nego i zbog dobrobiti životinja koji ukazuju na to da se ovo ne bi smjelo dopustiti na području Europske unije. Ova tema ove pregovore između komisije i vijeća su sada vrlo pravovremene zato što se radi ne samo o deklariranju životinja dobivenih iz životinja koji se ne žele staviti na tržište kao meso, već su to e, životinje koje služe za uzgoj. E, I isto tako moramo idući naraštaj jasno deklarirati, pa i kad uvozimo e, životinja. Tu imamo problem koje moramo jasno problem koji moramo jasno reći, a to je na primjer da Sjedine američke države nemaju nikakav sustav e, deklariranja životinja objevenih iz klonova, a sada imamo pregovore o TTIP-u. Stoga moramo uzeti u obzir da bi moglo na europsko tržište doći upravo hrana dobivena iz klonova ili e, sperma, genetski materijal od istih životinja i moramo jasno reći da to ne može tako. Moramo imati jasnu zaštitu europskih poljoprivrednika, ali europskog stanovništva da nećemo preko uvoza poticati tehniku koju odbijamo na našem teritoriju. To moramo jasno reći i u okviru pregovora sa SAD-om. Postoje velike razlike zbog zaštite životinja, zbog dobrobiti životinja i zbog toga odbijamo tu tehniku. Mislim da komisija još uvijek nije jasno da se ne radi samo o klonijanim životinjama kao takvima, već i o sljedećim naraštajima koje treba jasno deklarirati koje treba spriječiti od toga da dođu na tržištu kako bismo općenito mogli odbiti tu tehniku. Ta tehnika nam nije potrebna, nema nikakvog e, razloga za uvođenje te tehnike i mislim da trebamo zajedno sa poljoprivrednicima i građanima jasno odbiti e, ta, tu tehniku. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da je komisija svjesna te činjenice i ne bih tako oštro sudio Europsku komisiju, ali zahvaljujem vam na ovoj izjavi. I sada, kolega zastupnik, izvolite, gospodin Andriju. Hvala predsjedniče. Želim se pridružiti Rozlin eh, i ono što je rečeno. Naime, tu je iznesen stav komisije i uredbe koje su predložene su u potpunosti nedostatne, jer ukoliko se te stvari preciziraju, pojasne, onda se vidi da se ne brane, e, ne brane uporaba e, prehrambenih proizvoda proisteklih, e, i od uzgoja nastalog od mladunčadi klonirane kloniranih životinja. A onda sljedivost tih e, proizvoda koji proizašlih od prve generacije, odnosno od druge generacije, nisu predviđeni. Dakle, to znači da mimo općenite suzdržanosti i odbijanja e, uporabe kloniranih životinja, moramo paziti što se tu radi, jer prijedlozi komisije, barem po mom mišljenju, su e, teško prihvatljivi, u biti u potpunosti neprihvatljivi. Hvala. Gospodin Dorfman. Da, hvala gospodine predsjedniče. Pre nekoliko godina je vijeće ponovno započelo s raspravom o novoj hrani. Ja sam tada bio za naš odbor izvjestitelj. Bio sam zastupnik našeg odbora, zapravo unutar odbora za okoliš koji je tada bio nadležan za ovu uredbu o novoj hrani i tada sam provao besmislene besane noći u vijeću do šest jutro i zatim sam e, bez rezultata izašao sa tih sastanaka i na posljedku je, su ti pregovori o novoj hrani propali. Mislim da je potpuno jasno i to se jasno vidjelo i u uredbi o novoj hrani da na području Europe ne samo da ne želimo klonirane životinje, ne samo da ih potrošači ne žele, već oni nisu potrebni poljoprivrednicima. Zapravo ne postoji ni jedan opravdan razlog niti potreba e, poljoprivrednika da kloniraju životinje, a dakako da ne, niti za proizvodnju mesa, to bi bilo preskupo, e, samo po sebi, a i za e, proizvodnju životinja za uzgoj zapravo e, to nije potrebno. Napeto je pitanje vezano uz e, sljedeće naraštaje tih životinja. I tu se slažem sa Martinom Hojzlingom, iako sada ne bismo trebali svesti sve teme na TTIP. Već danas uvozimo sa cijelog američkog kontinenta, kako iz Južne Amerike, tako iz Sjeverne Amerike, iz Kanade, i to velike količine mesa a deklariranje proizvoda sljedećih naraštaja jednostavno nije moguća. Ne radi se o tome da je samo majka kloniranja, već e, je i otac kloniran, dakle sjeme kloniranih životinja se koristi i to se znanstveno ne može dokazati zato što je e, to sjeme jednako kao i e, kao i potomak i kao i njihovi roditelji. Mislim da i u ovom sazivu nećemo imati većih pitanja općenito. Jedino zapravo neriješeno pitanje je kako ćemo se obhoditi sa naraštajima tih životinja i do kojeg nadaštaja ćemo E, pripaziti, a nakon kojeg naraštaja ćemo jednostavno reći da više ne možemo niti kontrolirati, niti znanstveno dokazati e, da je životinja e, klonjena. Hvala. Je prošlo zabranje głosu pana posla Luezu. Hvala, gospodin Luezo ima riječ. Hvala, predsjedniče. Ja smatram da moj kolega Edvard Fero ima pravo, dakle, odbijajući sljedivost e, potomaka kloniranih životinja, da je ovaj tekst, dakle, poklon onim državama, e, a ovdje konkretno mislim naravno na SAD, e, koje primjenjuju kloniranje i to sve u okviru sporazuma TTIP, dakle, da mogu bez ikakvih prepreka uvoziti, odnosno nama izvoziti takve prehrambene proizvode. Što se tiče prehrambenih proizvoda od kloniranih životinja, to je još pogoršano odbijanjem e, etiketiranja proizvoda e, od potomaka kloniranih e, životinja. Dakle, to je ponovno poklon SAD-u i e, agroprehrambenoj e, velikoj industriji koji traže da to bude tako i ja smatram da je to u potpunosti skandal. Podsjećam vas, kloniranje predstavlja razne probleme, to dva velika konkretno, tu se radi o sanitarnom, problemima sanitarne prirode, tu se povećava rizik od pojave epidemija, a drugi, druga, drugi problem je genetska diversifikacija koja bi, se mogla, koja bi mogla osiromašiti određene rase prakse koja će e, početi polako nestati. Eto, to sam htio precizirati. Hvala. Najpša hvala. Sada dajem riječ gospođi Miller. Uvaženi gospodine predsjedniče, u načelu pozdravljam da komisija ovdje predstavlja prijedlog s kojim bismo mogli spriječiti klonjenje životinja na području Europske unije pa i uvoz proizvoda, ali naravno već prethodni govornici su naznačili koje su slabosti ovog prijedloga i na nama je sada zadaća da unesemo bolje prijedloge. Jel, dobrobit životinja, zdravlje životinja je unutar Europske unije nešto što je e, važna vrijednost i zapravo se radi o tome da je da je svejedno radili se o mesu sa hormonima ili o mesu iz životinja. E, dakle, zapravo moramo sada promisliti o tome kako možemo utjecati na deklariranje takvih proizvoda. I doista mi je drago da se traži zabrana u odvojenoj uredbi, e, a da se to ne integrira u uredbu o nove hrani. Hvala. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panie poseł. Hvala. Gospodin Hedaka ima riječ. Lijepa hvala. Ono što se ovdje događa je jako zabrinjavajuće. Naime, imamo dvije različite direktive a opet odnose se na čitav niz životinja koje se tu obuhvaćaju i prehrambenih proizvoda. Ono što možemo vidjeti jeste da nema nikakve zabrane e, za sve e, vrste, odnosno vrste životinja. Dakle, uzima se u pitanje dakle, goveda, svinje, ovce, koze, konje i to ima, e, tu imamo i određene primjene na poljoprivredu, a opet druge stvari se ne uzmaju u obzir i uviđamo da tu ima pitanje isto tako e, sjemena koje se postavlja u jednom drugom slučaju. Dakle, te životinje su, se ubijaju, dakle to su mrtve <laughs> životinje koje se stavljaju na tržište zbog toga a isto tako imamo i potomke tih životinja koji neće biti etiketirani, a to ne odgovara onome što je e, odbor za okoliš u prethodnom sazivu zahtijevao, dakle da to bude etiketirano. A ako hoćete reći da ne želimo da ima kloniranih e, životinja, njihovih proizvoda i njihovih potomaka na europskom tržištu, onda moramo imati savršeno jasna pravila i ne možemo iznositi ovakve simbolične prijedloge to predstavlja problem za klonirane životinje, ali prvenstveno e, i za e, nosilje i mislim da to ne možemo prihvatiti i ovaj simbolični prijedlog je potpuno neprihvatljiv. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Flanagenu. Izvolite. Kada je ova institucija, kako da je nazovem ISI ili EU ili kako se već zove, kada je osnovana, ja sam e, uvijek imao dojam da je to bilo e, za korist e, ljudi, a ne pohlepe. Ovdje se kaže da potrošači to ne žele, da to uzgajivačima nije potrebno, pa onda je očito da nam to ne treba. Kome će, ko će imati koristi od toga? Pa čujemo o novim tehnologijama koje će nam pomoći da hranimo ljude, pa ako prestanemo bombardirati puteve, ceste kojima se dovlači hrana ljudima, onda bi možda već to bila velika pomoć. Ovdje se ponovo radi o velikom kom biznisu kako oni mogu, kako će oni preuzeti kontrolu nad našom e, opskrbom prehrambenim proizvodima. Evo na našoj nacionalnoj razini u Irskoj to će stvoriti problem tržišta jer mi navodno zbog e, nekih glupih ideja trčimo za najboljim cijenama i tako dalje. Mi moramo naći nišu ako Eurobarometar kaže da mi to ne želimo, pa možda su ljudi u pravu, možda su u krivu, ali mi to moramo prodavati tim ljudima, a ako oni to ne žele, pa onda ih moramo poslušati. Ako to ne žele, onda nemamo to raditi. Ako Europska unija, ako joj je stalo do ljudi, hm, to bi bilo jasno. Hvala. Gospodin Jehović mada sam osobno protiv kloniranja životinja zbog dobrobiti životinja i naročito sam protiv toga da se stavlja meso u ljudsku, za ljudsku prehranu od kloniranih životinja ovdje sjedim kao realan čovjek i znam da će stvar ići uglavnom u tom pravcu i ono na čemu inzistiram je svakako kada europa već ima odlično razrađen sustav porijekla i kvalitete proizvoda na etiketama koje imamo priliku vidjeti na mnogim prehrambenim proizvodima onda ja mislim da je minimum minimuma onoga što moramo proizvođačima u europi osigurati a to je kvalitetna oznaka da se radi o mesu kloniranih životinja. da li će to biti u nekoj posebnoj boji što bi bilo vjerojatno najlogičnije i najjednostavnije da bi e, građani odmah unaprijed prepoznali da je to meso kloniranih životinja ili na drugi način možda ne drastično kao što je na cigaretama mada ja osobno jesam sklon da to tako drastično bude navedeno na onim pekeđima koji su E, koje imaju meso od kloniranih životinja. u svakom slučaju zalažem se da zaista napravimo distinkciju e, u, jednostavno u trgovinama odnosno svugdje gdje se meso od kloniranih životinja prodaje željela istaknuti da se apsolutno eh, protivim stavljanju dakle, željela bih istaknuti da se apsolutno protivim stavljanju e, klonirane hrane na e, tržište jer e, smatram da pitanje rješavanja gladi nije pitanje hrane nego pitanje politike i da i mi ovdje u europskom parlamentu moramo donositi odluke drugačije vrste a isto tako kloniranje životinja domaćih životinja ugrozilo bi ionako ugroženu poljoprivrednu proizvodnju. naši proizvođači mogu proizvesti e, dovoljno hrane nažalost nemaju je kome prodati stoga ne vidim razlog zašto bi se koristila ovako jedna neetična e, metoda i kad je riječ o živim bićima ali kad je riječ e, o konkurenciji koja je definitivno konkurencija našim poljoprivrednim proizvođačima. Isto tako čudi me da komisija tu radi iznimke jer smatram da kloniranje ne može pomoći očuvanju e, rijetkih e, pasmina. E, za rijetke pasmine moramo poduprijeti osnivanje banaka gena ja sam upravo i predložila da se u okviru ovog odbora provede istraživanje odnosno da se napravi studija na koji način e, su e, e, zemlje članice uspostavile banke gena da li su ih uspostavile i što mi možemo kao europarlamentarci kroz usvajanje proračuna učiniti da stvarno osiguramo zaštitu autohtonih pasmina i autohtonih sorti kroz uspostave nacionalnih banaka gena. hvala lijepo. Pan poseł Des, jeśli ktoś chce zabrać głos, to jeszcze mamy... Gospodin Des ima riječ, ako se još netko želi javiti za riječ, imamo još vremena. Izvolite, gospodin Des. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Već smo često raspravljali o ovoj temi u prošlosti i mislim da se više manje u svim klubovima zastupnika slažemo da smo protiv kloniranja. Ja sam sam e, bio uzgajivač goveda tijekom 40 godina. Mi imamo izvrsne, izvrsna goveda. Ne znam zašto bismo ih klonirali. Imamo danas i mogućnost transfera embrija. To je jedna potpuno druga tehnika koja ne utječe na gene. E, imamo i kod e, vrlo klasnih rasa mogućnost transfera embrija i na taj način smo mogli proširiti njihov broj. Zbog toga ne razumijem ovaj zahtjev. Danas e, na području uzgoja goveda postoji mogućnost da se već kod mladih životinja može uslediti jesu li oni uzgonovaljene životinje ili ne. Ne moramo više staviti na stanicu za uzgoj 40 goveda da bismo onda mnogo godina kasnije tek e, ustvrdili e, posljedice, već nakon rođenja životinje možemo ustvrditi kakvoću e, genetskog materijala i tu imamo 95%, 98% vjerojatnost da zatim ta životinja doista i bude uzgojno valjana. Mislim da je ovo pretjerano i mislim da bismo trebali poduzeti sve što možemo kako bismo spriječili uvoz takvih životinja kod nas. Jedan od problema vidim naravno u tome ako u Americi, ne znam točno, ali mislim da e, se već započelo 50 godina sa klonijanjem životinja i onda zatim danas e, kod životinja koji se stavljaju na tržište deset 10 godina kasnije se više ne može usvrditi jesu li oni potomci kloniranih životinja ili ne. To je zapravo problem i stoga bismo u okviru sporazuma o trgovini. Ja, sam, ja se zalažem za to da imamo taj sporazum, ali da zatim isto tako njega i upišemo da Amerikanci moraju naznačiti kada se radi o kloniranju životinja kako bi se u budućnosti izbjeglo da se meso od kloniranih životinja za 5 ili 10 godina nađe kod nas. Za prošlost to više ne možemo tražiti, ali u okviru ovog trenutnog, ovih trenutnih pregovora o sporazumu o trgovini je na nama E, napraviti zahtjeve da upravo za budućnost imamo drugačije propise. Hvala. Što zabranje glosu panju poseł Sanre. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Sanre. Izvolite. Evo samo kratko. Želim se složiti sa svim onim što su kolege rekli. Kolege koji su se usprotivili tehnici kloniranja. No, dopustite da kažem dvije stvari. Kao prvo, apsolutnu zabranu proizvodnje uvoza, želim e, nultu toleranciju i za drugu generaciju, dakle potomke kloniranih životinja i također želim dodati jedan, još jedan argument, naime te tehnike izazivaju ovisnost poljoprivredna i tako bi e, došlo do nestanka srednjih i malih e, uzgajivača i mislim da bismo trebali e, poštovati e, dobrobit životinja i poljoprivrede i stočarstva. Hvala. Sada dajem riječ gospođi moji. Izvolite. Evo što ja mogu reći o tome? Mislim da Europa mora napraviti što je god moguće kako bi se zaštitila kvaliteta i biološka raznolikost u Europi i zaštititi europsku biološku raznovrsnost. Ne smijemo davati e, ustupke i e, darove e, kloniranim vrstama iz Kine i Sjedinjenih američkih država. I moramo vidjeti kako će se to kasnije odraziti na naše poljoprivrednike. Najljepša hvala. Više se nitko nije javio za riječ. Dajem sada riječ predstavniku Europske komisije i zamolit ću ga da odgovori zastupnicima i ukoliko imate bilo kakvih dodatnih informacija možete ih iznijeti. Izvolite. Najpša hvala predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Kao i očekivano, ovo je jako osjetljivo i važno pitanje i imao sam čast sudjelovati u radu trijaloga i zadnji put, tako da sam bio svjedok sličnih rasprava i ranije. Dopustite da razjasnim nekoliko elemenata te e, i da iznesem još par dodatnih pojedinosti. Započet ću s nečim što je već nekoliko zastupnika spomenulo. Kloniranje nije genetska modifikacija. Dakle, drugim riječima to se ne može e, ustanoviti e, analizom i pojedine životinje ako ono nije klonirano. I to je jako važno što se tiče kontrole. Dakle, jedini način da se to klonira jeste putem e, papirologije. Dakle, sljedivošću, jasnom, jasnim sustavom sljedivosti i e, registrima i jednostavno to mora biti dobro sljedivo. To je važno jer kad govorimo o označivanju labeliranju samih klonova ili druge, treće, pete, koje god generacije. I, dakle, doslovno je nemoguće to u sljedećim naraštajima, odnosno generacijama, provjeriti, ustanoviti, a ako inzistirate da se stvori sustav, da se slijede e, sljedeći naraštaj, onda ćete stvoriti e, birokratsku super mašinu koja će izuzetno, biti izuzetno skupa. Eto, samo vas želim upozoriti na to, jer ako je to pitanje o kojem raspravljamo, mi smo to procijenili i došli od zaključka da bi troškovi, a jako je važno znati da se tu ne radi samo o troškovima za američke stočare koji koriste sto, e, kloniranu stoku kao što se to ovdje percipira, već to će biti skupo i za europske e, stočare koji će morati po istom načelu dokazati da nemaju kloniranu stoku i plaćati, i morat će i oni obaviti sav taj, svu tu papirologiju i dokazivati to i za treću, četvrtu i petu generaciju svoje stoke. Dakle, ja se slažem s tim da je dobro što imamo osobito za govedinu jako detaljnu detaljno razrađen sustav sljedivosti, ali ovi dodatni, dodatni uženi trud i dodatna cijena bi e, bila ogromna, a to se doslovno ne može kontrolirati jer genetski e, sadržaj tih kloniranih individua jest identičan kao i kod nekloniranih, tako da neće naći nikakvu razliku. No ipak, želim jasno to ovdje reći, čuo sam tijekom rasprave da će se, e, da se govori o uvozu e, iz SAD-a i da će se jesti meso od kloniranih životinja. Ne, upravo je to ono što se brani, mi branimo uvoz kloniranih životinja i prehrambenih proizvoda od kloniranih životinja. Dopustite jednu e, stručnu e, E, specifikaciju, dakle hrana se ne može, bit, ne može klonirati, može se klonirati samo životinja od koje se onda može napraviti e, hrana od klonova životinja. Hranu ne možemo klonirati. Dakle, kad smo zadnji put raspravljali o tome na odboru za okoliš, raspravljalo se o e, sljedivosti potomaka no ishod rasprave je bio takav da e, spomenuti troškovi e, su ogromni, jesu ogromni, ali odbor za okoliš nije bio uvjeren da su ti troškovi tako e, ogromni, tako da se tražilo da se iznesu dodatni detalji prije što nastavi s radom. Naša ocjena pokazuje da je trošak ekscesivan, ali je kolegi koji raspravljao o tome odlučio da je bilo bolje da se napravi jako detaljna analiza koja je u tijeku i trebala bi kroz nekoliko mjeseci biti spremna. Tako da ćemo imati dodatnu faktografiju o ovome svemu što se odnosi na klonove. Također hoću reći da kada govorite o mogućim izuzecima molim da budemo jasni. Dakle, nema nikakvih izuzetaka u vezi s klonovima koji su povezani sa stočarstvom ili proizvodnjom e, hrane za stočarstvo. Izuzeci mogući su povezani za medicinu i za e, izradu, odnosno čuvanje genotipa. I to je nešto što nam može omogućiti da sačuvamo E, zadnju postojeću jedinku određenog genotipa ukoliko ne budemo raspolagali drugim sredstvima ukoliko ne budemo mogli razvijati ta područja i jedino to može biti potrebljeno onda ako e, budemo tražili određene lijekove u slučajima ukoliko bi klonovi mogli biti od koristi. Zato ne kažem da će biti od koristi, ali ukoliko bi mogli biti od koristi. Dakle, to su ti izuzeci koje smo spominjali, ali nipošto se ne odnose na stočarstvo i za e, prehrambene proizvode. Također je rečeno da bi klonovi mogli izazvati i stvoriti ovisnost naših e, stočara i jedna od mojih omljenih tema jeste isto tako sjeme. Želim reći da se tu radi u potpunosti o drugoj situaciji, jer čak i da netko e, potrebi klonove, kloniranje će danas i dugo još u budućnost biti jako skupa stvar. To je nešto što ovisi o velikim, velikim financijskim sredstvima i e, zasigurno se tu ne stvara e, nikakva ovisnost o bilo kome dalje u lancu. Dakle, kao prvo, ukoliko se ne dopusti uvoz klonova, niti e, ako se, i ako se ne dopusti, ne dopuste klon, e, tehnike kloniranja, ni jedan stočar neće moći na koji način biti ovisan o tehnikama kloniranja u Europi. Mogu vas uvjeriti u to. Dakle, nema tu problema niti opasnosti. Možda postoji određena rasprava o tome da netko slučajno bude htio pribjegavati tome, ali mi u Europi to jasno i glasno e, kažemo tome ne. Dakle, ovo su moje reakcije na većinu vaših komentara. Znam da će se ova rasprava nastaviti i da će biti dosta teška, ali vjerujem da to moramo e, svesti na osnovne stvari, jer ovdje se radi o velik velikim, velikim troškovima e, i za e, administraciju, i za stočare, i za proizvođače hrane prehrambenih proizvoda. Uzmite to u razmatranje, molim vas. Najljepša hvala. Najljepša hvala na ovim dodatnim informacijama i hvala vam na pruženim odgovorima. Mislim da možemo zaključiti raspravu glede ove točke za danas. Siguran sam da ćemo se vratiti ovoj temi i drugim prigodama u na našem, e, na sastancima našeg odbora, ali isto tako i prilikom susreta e, sa našim e, glasačima. No, kako sam rekao, ovo je zadnji, zadnja tema. Za dan sada možemo si dopustiti pet minuta stanke dok čekamo talijanskog ministra za poljoprivredu koji je predstavnik vijeća. Dakle, molim vas da ostanete u dvorani kako bismo ga mogli dočkati i saslušati njegov važan govor. Pet minuta pauze, dakle i nadam se da ćemo moći početi na vrijeme, a možda i ranije. E pet minuta. De Castro. Uh, yes, yes, yes, yes, a social, social democrat. Yes. Okay. And coordinators Państwa, rzadko tak głośno stukam, ale... Drage kolege, nisam baš ja od onih koje tako glasno zvoncaju, međutim, naš gost je već stigao i drago mi je što ga mogu pozdraviti. predsjedavajući vijeća, gospodin Mauricio Martina, talijanski ministar poljoprivrede, prehrane i e, šumarstva koji trenutno predsjedava vijećem ministara poljoprivrede. Prije godinu dana e, ministar je već bio na sastanku ovog odbora kako bi nam predstavio svjetsku izložbu koja će se u Milanu održati 2015. godine. Uvjeren sam da će nam danas također govoriti o najnovijim pripremama za taj važan događaj. Nadam se da će nam također e, govoriti i o planovima i prioritetima talijanskog predsjedništva. E, to e, e, Italija predsjedava u teškom trenutku, u trenutku kada se oformljuje nova Europska komisija. Na jutrošnjem sam sastanku također čestitao Italiji jer je nova visoka predstavnica vaša kolegica. Vi te kolege koji radite u istoj vladi. Pa u ovom e, teškoj situaciji, situaciji kada je uspostavljen embargo, kada imamo i pregovore o novim pravilima trgovanja sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, ova je tema zaista važna.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 lijepa gospodine ministre Martina što ste ovdje u odboru za poljoprivredu. Nadam se da ćemo imati dobru suradnju sada tijekom talijanskog predsjedništva. I ove dvije minute želim samo navesti nekoliko točaka, kolege i kolegice želim zatim spomenuti i neke druge. Zahvaljujem vam što ste već spomenuli eh, pitanje povrću u školama. Znam da postoje već određene mjere koje imamo, ali mislim da je potrebno da E, djeci u školama ponudimo tu mogućnost. Što se tiče budućnosti e, mljekarskog sektora, tu smo već e, podulje o tome raspravili i znamo da iduće godine prestaju kvote, ali trenutno imamo jednu iznimnu situaciju, a gospoda Sandra Kanidi e, iz e, Latvije će još, vidjeti koliko će još reći koliko je teškoj situaciji Latvija, koja je mnoge svoje proizvode izvozila u Rusiju i tu bih vas zamolio da se nađu odgovarajuće rješenja. Mislim da je vrlo pozitivno to što ste spomenuli pitanje sigurnosti hrane, i što se tiče strateških rezervi e, koje su, koje mislite koristiti, već dugo nismo raspravljali o strateškim rezervama. Mislim da uzevši u obzir e, svjetsko stanje, da bi to trebalo biti više sada u našem fokusu. Što se tiče Kanade pa i sporazuma sa Korejom ili sa Mercosurom, tu moram naznačiti da smo već 2010. godine u listopadu u Strasburu donijeli rezoluciju gdje smo zatražili od komisije da poljoprivredne uvoze dozvoli samo ako se pridržavaju svi naši uvjeti veznih uz sigurnost hrane, javno zdravstvo. Imali smo 430 glasa koji su glasili za tu rezoluciju tada. Imam jedno pitanje, prije svega isto iz njemačke perspektive. Radi se o pravima e, veznim uz biljke koje će isto tako se naći na dnevnom redu. Tu bih vas zamolio za vaše mišljenje i e, što se tiče tog zakonodavstva kako će tu postupiti vijeće u ovo dogodno vrijeme. Hvala vam. Gospodin De Castro, bivši predsjednik ovog odbora i bivši ministar poljoprivrede, izvolite. Grazie, presidente. Hvala. Dragi ministre, dragi predsjedniče vijeća, u ovih, e, ove dvije minute želim jednostavno naglasiti neke elemente, možda će kolege govoriti više o sadržaju nekih kod njih. Prije svega želim se usvrnuti na interinstitucionalnu suradnju. To je jedan od bitnih elemenata koji pokazuje jaku stranu Reforma zajedničke poljoprivredne politike svakako je dobro prošla upravo zbog te suradnje. Ali vidjelo se kako može biti učinkovito, naročito u situacijama kada se reagiralo na ruske embargo. E, vidimo da kada se brzo reagira da možemo napraviti nešto u korist poljoprivrednika. I vidimo u početku su neke stvari krenule sramežljivo, ali e, nakon što je vijeće interveniralo sada se sve pretvara u program. Htio bih nešto reći što ste spomenuli u vašem govoru, a mislim da je vrlo važno. To su delegirani akti. Mi ćemo, na primjer, danas govoriti na e, zatvorenom sastanku o e, prijedlogu koji se odnosi na sektor vinarstva. Da, e, parlament ima značajnu ulogu kada se radi o delegaranim aktima jer možemo izraziti E, ako možemo to izraziti ako se s tim ne slažemo. Međutim, što se tiče same provedbe, situacija je sasvim drugačija i tražimo da se status quo zadrži za one zemlje koje to žele. Što se tiče voća i mlijeka po školama, mislim da se ovdje mora raditi o obrazovanju na planu prehrane. To je ono što je bitno. Jer ako mi pokušavamo reći da samo mlijeko i voće, e, da su to jedina dva proizvoda koji e, se trebaju promicati, ne, to nije u redu jer to je zapravo jedna kampanja za bolju prehranu u kojoj bi mogli ući i drugi poljoprivredni proizvodi. Govorili ste također o tome što će raditi italijansko predsjedništvo vezano za pregovore s SAD-om. Vi ste već e, odmah izrazili neke zabrinutosti, e, što je i legitimno jer mi smo ostvarili prehambene standarde koje želimo zadržati. Ali, s druge strane, kao što kaže kolega Desto, može imati i ogromne prednosti za Europu. Prema tome, e, zato je taj dosije e, važan i zato ga se treba dobro izraditi. Samo hrabro dalje. Mikrofon molim. Gospodin Vojčakovski, kao zamjenik koordinatora iz kluba zastupnika ECR. Hvala predsjedniče. Tri bih stvari spomenuo. Kao prvo, ruski embargo i ogromna kriza koja sada obuhvaća mnogo država članica u Europskoj uniji. Sa iznenađenjem primjećujemo da rezerve za krizu nisu iskorištene kao što, to kao što je to moguće u skladu sa člankom 25. Radi se o 400 milijuna eura. I doista, ne mogu se ni zamisliti hitniju situaciju u kojoj bi bilo potrebno iskoristiti ta sredstva. Što god je komisija do sada iskoristila je nedostatno za poljoprivrednike, stoga moramo koristiti tu rezervu. To bi bio moj apel upućen talijanskom predsjedništvu. Druga stvar su kazne u slučaju kršenja e, kvota mlijeka. Ja sam pravnik, tako da znam e, da e, kada nešto više ne vrijedi, da se onda i kazna ukida, ali koji je smisao da se kažnjavaju poljoprivrednici nakon što sustav kvota istekne i, i nakon što nema nikakve štete zato što se na primjer nije prešla sveukupna europska kvota. Stoga bih ja zamolila predsjedništvo da i ovdje iznese svoju inicijativu. I treće pitanje. Imamo afričku vinsku groznicu koja, nas, eh, koja se nas tiče i e, mislim da to nije hitno pitanje, ali za godinu ili dvije to taj bi problem mogao obuhvatiti cijelu Europsku uniju i mogao, mogao bi uništiti naše e, vrste. Radi se zapravo o svinskoj groznici. Prije svega se to tiče određenih država članica u unije, ali za neko vrijeme bi to moglo biti opasnost svim državama i na to bih zamolio talijansko predstavstvo da se usredotoči. Hvala. Izvolite sljedeći govornik. Gospodin Gospodine ministre, zahvaljujem vam na vašoj posjeti. E, odmah ću prići na konkretne stvari. Vi ste se osvrnuli na trgovinske odnose i mislim da tu komisija i vijeće doista mora biti transparentno. To i građani osjećaju i e, kod te tipa e, to zapravo nije slučaj mi kao zastupnici također samo imamo a to nije moguće da se zatvoreno od javnosti vode rasprave da se donose odluke toliko važnog opsega. Mi to uvijek izmjeno tražimo, opet ništa se ne događa. Zatim isto tako si moramo moramo pripaziti da imamo krizu na području poljoprivrede koja nije vezana samo uz embargo od strane Rusije. Kod mlijeka je to i više od toga. Kod mlijeka smo sada dosegli onu točku gdje su doista svi svjesni te krize i tu trebamo odgovore kod mlijeka što će se dogoditi nakon isteka kvote. Cijene će biti u slobodnom padu i na to moramo naći sad, e, sadržajne odgovore. Inače ćemo i taj sektor prepustiti krizi. Kod embarga Rusije imamo naravno odgovornost prema onim poljoprivrednicima koji će sada zapasti u poteškoće, prije svega na pograničnim državama članicama EU koji ovise o tome. No isto tako moramo razmisliti je li e, ta orijentacija izvoda e, poljoprivrede posebice na području mlijeka doista e, dobra, je li dobro to što su neke države toliko ovisne o drugima. Spomenuli ste područje ekološke poljoprivrede, na tome sam vam vrlo zahvalan. Mislim da bismo trebali konačno svačiti ozbiljno zabrinutosti ekoloških poljoprivrednika i mislim da moramo brzo obraditi ovu temu kako bismo završili sa ovim zabrinutostima poljoprivrednika u, u, ovoj novoj regulativi. Također kada govorimo o zaštiti klime, o poljoprivredi, ta tema, zaštita okoliša, treba biti sastavni dio svih naših tema i to moramo na jedan sustavan način raspraviti. Hvala lijepa. Hvala, gospođo Zender. Predajem vam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospodine ministar. Dobar dan. Kao prvo želim reći da je taj embargo Rusije jasno pokazao koliko je neodgovorno djelovanje Europske unije dovelo do toga da se ovdje smanjuju e, interesi Europske unije. To je zatim samo koristilo zapravo s jednim državama. Radi se ovdje o određenim rizicima, prije svega i zbog ove posebne reforme zajedničke poljoprivredne politike, ona se sada malo poravila, ali opet se sada radi o tome da raspravljamo samo o izvozu. A to zapravo ne odgovara na ona glavna pitanja e, koje se postavljaju poljoprivrednici u našim državama. Mi sad imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja se prije svega koncentrira na izvoze, a ne na unutarnje tržište. Ovdje moramo uvijek iznova imati na umu da se vrlo e, jasno radi o kvotama, o propisima i to sve jasno pokazuje da ova kriza vezana uz cijenu koja je zapravo već tu, da sada se ona još pogoršava zbog ovog embarga Rusije imamo sada i taj sljedeći korak koji će dovesti do toga da će poljoprivrednici diljem Europske unije doživjeti veliku štetu. Moramo pripaziti i na to da do sada duše nismo imali e, nikakve prosvjede spog ove politike koja doista ograničava prava koja niti ne ispunjava naše standarde veznih u zaštitu okoliša. Prije svega moramo dvije stvari riješiti. Kao prvo, sporazumi o slobodnoj trgovini treba ponovno pregledati. I kao drugo, moramo imati novu, novi ZPP, detaljni ZPP koji će doista odgovarati potrebama europskih poljoprivrednika, a ne samo interesima velikih multinacionalnih kompanija. Hvala. Hvala. Zapravo je sada već e, poslje podne, ali dobar dan gospodine ministre. Kao prvo imamo virus ebole e, na području Afrike o kojoj sada možemo svugdje e, svugdje čitati. To je povezano i sa životinjama poput majmuna i drugih koji ne jedemo ovdje u Europi, ali koji ih jedu Afrikanci koji žive u Europi. Kao ministar kao tadašnji ministar e, poljoprivrede, smatrate li vi da je to isto tako sasvim dio vaših, e, vaših tema i hoćete li vi unutar vijeća u tom slučaju tražiti strože e, kazne u nekoj drugoj državi članici? Ako neka druga država članica, na primjer u Jedinom kraljevstvu, poduzme nešto o tome, hoće li ona zatim se morati podlači sa oštrim regulativama Europske unije? Zatim, što se tiče kokoši nesilica i kaveza, možete li osigurati da u Italiji više neće biti kokošine silica u kavezima i u tom slučaju jeste li spremni istražiti glasine, a postoje dosta jasne glasine e, koje pokazuje da postoje mnogo kokošina silica u kavezima na području Istočne Europe. Jeste li spremni poduzeti nešto vezano s tome? Molim vas da zabilježite kako sam se pridržavao vremena, 1 minuta 15 sekundi. Hvala, 1 minuta 17 sekundi. I sada, kao što sam već najavio, zamolit ću ministra da odgovori na ovaj prvi krug izjava od strane koordinatora, gospodine ministra, pred nema vječ, a zatim ćemo imati daljna pitanja. Izvolite. Hvala puno na interes koji ste iskazali. Govorit ću sada o bitnim temama. Što se tiče temeljnog pitanja a to je e, primjena e, akta o nastanu. Ja e, vas podsjećam da je parlament postigao bio o tome sporazum. Što se tiče pitanja voća i mlijeka, slažem se s vama kada kažete da govorimo o inicijativi koja je prvenstveno edukativne prirode. Prema tome moramo se usmjeriti na taj pristup. Po pitanju pregovora, naročitog onoga vezano za te tip, sa SAD-om, smatram da moramo gledati kakve korist za Europu bi mogao donijeti taj eventualni sporazum. Naravno, moramo razmotriti i problematične aspekte. A e, mi e, moramo imati cilj predlaganja na tom e, planu. Dakle, mi moramo davati prijedloge, to je izvjesno, da vidimo kako bi smo mogli otvoriti mnoge mogućnosti iz tako jednog strateškog rada i to nešto za cijelu Europu. Ne možem si oči ovdje, problema će biti mnogo, ali mislim da moramo favorizirati pozitivne elemente. Pitanje o mljekarstvu. E, da ću, kao što sam rekao, maksimalnu pozornost mljekarstvu, naročito e, vezano za kvote i 2015. godinu. A što se tržišta tiče, moramo vidjeti učinak ruskog embarga na naše na naša poljoprivredna gospodarstva i tvrtke. Vidjeli smo da smo već u srpnju reagirali, imamo sada jedan prvi pristup gdje su neki dobri instrumenti već aktivirani. Ja mislim da i u sljedećih nekoliko dana moramo se usmjeriti na to da vidimo kako se situacija može poboljšati, jer nitko ne misli da su odredbe koje su do sada izrađene one koje sve rješavaju. Mislim da treba aktivirati nadzor cijele situacije te da se malo pomalo aktiviraju svi oni instrumenti koji mogu dati podršku našim tvrtkama. I to je ono što je i sam povjerenik od prvog časa rekao i primijenio. Teme e, vezane e, pitanje vezano za temu e, sjemena. Talijansko predsjedništvo uzima u obzir prijedloge parlamenta, a kada komisija da svoj prijedlog i kada to saslušamo, dakle tek nakon toga ćemo nastaviti u okviru radnih skupina, raditi na vijeću, a naravno uzimat ćemo u obzir ono što nam na tom planu kaže Europski parlament s jedne strane i vijeće s druge. Sada ćemo započeti sa drugim izjavama. Jedna minuta po osobi. Gospodin Boldan. Parlato di Hvala gospodine ministre. Govorili ste o e, mladim poljoprivrednicima. Ja sam ovdje s ove strane, ja sam malen pa me ne vidite. zbog vaših znakova gospodine predsjedniče gubim na vremenu. I e, jutro sam ja uložio usmeni amandman za obranu sektora riže iz birokratskih razloga sve se pretvorilo u smijuriju. Umjesto da branimo interese poljoprivrednike, mi zapravo dajemo velike ustupke e, kambođancima i azicima općenito. Um, moram reći da imamo ovdje neke e, ljude koji su se prerušili u europejce, rekao bih da je to zapravo da su neki transazici, a trans je očito kategorija koju evropljani jako vole. Bilo kako bilo, 5 milijuna poljoprivrednika pati zbog ruskog embarga. Kada bismo imali drugačiju politiku s Rusijom i s Putinom, uštedili bi se bili i novci i svi bi imali posla. Dakle, ako je ovo ono što mi želimo i kako mi želimo Europsku uniju, e pa onda stvarno ne znam na čemu smo. Gospodin, gospođa Kalnijete. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Govorit ću na engleskom zato što sam upravo otkrila da nemamo latvijski e, prijevod dostupan. Europski poljoprivrednici su vrlo snažno pogođeni ruskim embargom. U Latviji su posljedice embarga posebice teške na području e, mljekarskih područja e, proizvoda. Cijene padaju 30 do 40%. To bi dakle bilo, ako to prenesemo na euro, 19 centi po litri. A to je više od niže od samog proizvodnog troška. Također tvrtke s mljekarskim proizvodima pate jer su ruska tržišta nedostupna. Latvijski poljoprivrednici su ispunili 99,1% svojih kvota. Krava nije stroj, ne možete ju jednostavno zaustaviti, ona i dalje stvara mlijeko. I zbog toga bih zamolila vijeće za poljoprivredne poslove da ne penalizira poljoprivrednike kada prijeđu mliječnu kvotu. To nije samo gospodarska odluka. U okviru takvih, e, takve katastrofe to je isto tako i politička odluka. Hvala vam. Gospodin Dofman Hvala gospodine ministre. O mlijeku ne mogu reći puno. U osnovi slažem se s vama. Ne znam što će dogoditi kada se ukinu kvote i e, moramo vidjeti neki će e, nekima će to biti povoljno ali oni koji dolaze iz nekih područja, na primjer iz planinskih područja, imat će problema. U ovom parlamentu se već o tome govorilo. Mislim da je potrebno usvojiti neke nove mjere, jer jednostavan nadzor i praćenje situacije neće biti dovoljan. Za vrijeme talijanskog e, predsjedništva mislim da će e, biti jako važno gledati e, e, zaštite geografskih e, oznaka na internetu, naročito nekih domena, kao na primjer točka vine, dakle vino. Činimo da se nitko u komisiji za to ne brine i da se stvari zato i događaju na način na koji se događaju. Hvala lijepa. Gospodin Brennan i zatim gospođa Doc. Gospodin Brennan. Hvala gospodine predsjedniče. Da se osvrnem na uvodne izjave našeg predsjednika i eh, uzet ću obzir da je Federica Mogherini sada imenovana eh, visokom predsjednicom za vanjske poslove. Zanima me, hoćete li imati dobre radne odnose s njom? Jer sam čitao da ste nedavno u prošlosti imali neke razmirice. Hoćete li se sad moći eh, dobro uklopiti? Očito je da europska poljoprivredna politika nije vrlo važna za europsku vanjsku politiku, ali bilo bi dobro da europska vanjska politika informira europsku poljoprivrednu politiku o svojim odlukama i možete li nam u tom smislu pomoći? Hvala. Hvala vam, gospođa Doc. Hvala gospodine predsjedniče, dobrodošli ministre. Malo smo govorili o mljekarskom sektoru, a vi ste, gospodine ministre, spomenuli u prošlosti da ćete nadzirati tu situaciju. Dopustite mi da vam dam neke činjenice u ime mljekarskih e, proizvođača poljoprivrednika u Sjevernoj Irski. Oni vide kontinuirani pad u cijenama mlijeka. Baš jučer je e, aukcija Fontera iznosila 6%. Tu se radi o velikom padu za proizvođače i poljoprivrednike. Globalno je cijena mlijeka sporasla za 5 do 7%, ali e, potražnja na tržištu tome nije bila ekvivalentna. Ovo sada isto tako utječe jako na sir i maslac i to će se nedvojbeno e, zatim predočiti isto tako, predočiti isto tako na području vrhnja a sve to u razdoblju kada moramo poštivati ograničenja e, na, kvote. Privatna pohrana je dobrošla, ali cijena koja se traži da i moramo možda tražiti eh, refundiranje za izvode, možda moramo isto tako razmisliti o nemogućem i voditi ozbiljnu raspravu, doista ozbiljnu raspravu, o tome da se ukinu ograničenja na kvote i čak možda da se to postupno uvede na tržište, a ne da se pretvori u jedan jedinstven događaj koji će obuhvatiti sve. Hvala. Mikrofon molim. Gospodine ministre, jedna minuta za pitanje. Kao prvo što se tiče šećernog sektora, 2010. godinu smo imali reformu i došlo do velikog restrukturiranja na području proizvodnje u Europskoj uniji. E, to je na nekim mjestima dovelo do poteškoća. E, imamo sporazume sa mnogim manje razvijenim zemljama, sa zemljama ACP, sa zemljama Balkana. Imamo sporazume koji čine da moramo uvoziti desetak e, tisuća tona ovdje, desetak tisuća tona drugdje i to otežava naš položaj, položaj ovog posebnog sektora koji je trenutno u velikim promjenama. Kao drugo, ovaj parlament je e, u velikoj mjeri prije izbora se izglasao protiv e, da se stave reproduktivni e, materijali na tržište Komisija je iznijela 12 prijedloga direktiva, mi smo ih sve odbili, koje će biti stajalište vijeća o ovom pitanju, o pitanju reproduktivnog materijala sjemena. To bi bilo za nas vrlo važno da znamo koje je vaše mišljenje o tome. Hvala vam što ste bili disciplinjeni. Gospodin Kužmuk je sljedeći. Hvala vam. Niste voljeli na, pitanje gospodina Vočukovskija, dakle, zašto predsjedništvo do sada nije pokušalo mobilizirati rezerve kako bi se nadoknadili gubici koji su proizašli iz reforme ZPP-a. Mislim da ovaj embargo, ruski embargo utječe na svih 28 država i znamo i za ovih 400 milijuna eura koje je komisija pokrenula. Znamo da je taj iznos u se nedostatan da bi se pokrili gubici, a kompenziraju se gubici samo u dva slučaja zapravo. Dakle, ako se prinosi ili unište ili ako se daju u humanitarne svrhe. Neki poljoprivredni proizvodi su sada se sada prodaju ispod cijene proizvodnje. Korištenje te rezerve bi zapravo bila primjerena mjera uzevši u obzir opseg ove krize. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. I ja sam iz Italije, gospodine ministra. Ja dolazim iz Veneta gdje je poljoprivreda bitan sektor. Od vas i od talijanskog predsjedništva očekujem mnogo više konkretnoga. To sada nisam čula jer vi ste samo govorili o debatama, raspravama, nadzorima i tako dalje. To jednostavno nije dovoljno. Moje pitanje kada govorimo o poljoprivredno prehrambenom sektoru i govorimo o tome koliko su naši proizvodi dobri. Na naše stolove dolaze proizvodi iz cijelog svijeta, a mi ne znamo na koji način su i gdje oni proizvedeni. Što treba napraviti? Indija blokira naša vina i naši, e, naše poljoprivredne proizvode zbog etiketa. E, sezonsko voće je žrtva e, E, samih vremenskih prilika. Još je i ruski embargo se tome pridodao. A ovo što je sada napravljeno jednostavno je nedovoljno. Treba više sredstava. To nije dovoljno niti sami za Veneto. A što se ove situacije s Rusijom tiče, i ja e, vas pitam što vi o tome mislite, jer zbog te absurdne odluke Europske unije i absurdne politike Europske unije naša je poljoprivreda već previše propatila. Gospođa Moji, izvolite. Gospodine ministre, vi ste održali prekrasan govor, ali kao i obično e, puno reklame dobrog proizvoda koje bi trebala predstavljati predstavljati italijansko predsjedanje. Poljoprivreda se nalazi u teškoj situaciji. Što namjeravate napraviti za biološku raznovrsnost? To je baština kako Italije, tako i cijele Europe. A vi ste e, za TTIP. Nadalje, kako ćete zaštititi poljoprivrednike e, s juga Europe e, koje se bore s konkurencije marokanske poljoprivrede koja prodaje proizvode po 0,15 centi po kilogramu. E, proizvođači s juga Europe su na koljenima jer ne uspijevaju niti e, brati proizvode e, na lokalnoj razini. Vi ste stvorili takvu situaciju i što ćete napraviti protiv prevara do kojih stalno dolazi u Italiji, a koji se odnosi na cijepljenja različitih životinja koje su prisutne u poljoprivredi? Hvala, gospodine Mato, onda gospodin Izvolite, imate riječ, Damato. Želim e, govoriti, e, odnosno pitati e, pitanje vezana za bakteriju koja se ubacuje u masline. To je rezultat odluke Europske komisije, trebalo bi je iskorijenite. Ministre, vi znate da nije znanstveno e, dokazano da je tu problem sama bakterija. Tu su i različiti mikroorganizmi, insekti i gljivice. E, korištenje e, pesticida treba iskoriniti, bez obzira koju formu imaju ti pesticidi, a u takvom jednom pravilnom pristupu trebali bi sudjelovati i poljoprivrednici. U Salentu su se jako e, podigli poljoprivrednici koji će nastaviti raditi na tome ako se ne prihvati ovaj prijedlog. E, moramo paziti da se ne unište naši ekosustavi kako bi oni opet bili na onoj razini na kojoj su bili prije industrijske politike. Trebamo sačuvati masline u Europi i naročito izvrsnost koju posjedujemo u Italiji i izvrsno maslinovo ulje iz regije Pulje. Hvala, gospodin Flanagan, zatim gospodin Jar. Gospodin Flanagan, imate riječ. Kad riječ o E, europskom tržištu e, drveta. Poslije neki navodi o manipuliranju cijene. 85 milijuna eura se spominjalo, to je sve ignorirano. Da li ćete e, sa kolegom Simonom Kolvijem, ministrom za poljoprivredu, o tome raspravljati u narednim mjesecima? Jer to je tržište koje obuhvata cijelu Europsku uniju, pa i više. A ako se tu manipulira cijenama, odnosno sami navodi o tome su već jako važni i o tome bi trebala Europska unija napraviti istragu jer u Irskoj se to ne može trpiti. Hvala. dziękuję za czas także pan Jar. Velika hvala. Gospodin Jar ima riječ. Zatim gospodin Hazekap. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre što ste ovdje došli i suočili se sa pitanjima našeg odbora. Još ću ponoviti jedno još ću reći iznijeti jedno pitanje, neću ponavljati pitanja prethodnih govornika, samo jedno pitanje vezano uz e, ruski embargo. E, spomenuli ste da želite potaknuti i e, potrošnju unutar Europske unije, već smo spomenuli program za voće i program za mlijeko u školama, ne bi li bilo sada na vremenu, uzevši u obzir situaciju, da se ta dva programa jako debirokratiziraju. U mojoj regiji se mnogi žale o pretjeranoj birokraciji, mnoge škole zbog toga ne primjenjuju ove programe. Ne bismo li ovdje mogli malo uništiti lance u kojima su ukovani ti programi i dopustiti e, isto tako i proizvođačima, poljoprivrednicima da više njihovih proizvoda dospiju u škole. Imali bi dakle e, više prodaje, a i bolje proizvode u školama. Hvala. pan Gospodin Beka, pa onda gospodin Ope. Hvala, hvala ministru na jako detaljnoj prezentaciji svog programa. E, zanimljivo što niste spominjali dobrobit životinja. To je iznenađujuće jer milijuni osoba koje štite životinje u Europi očekuju to od vas. da vam kažem samo jednu stvar. Svakodnevno vidimo te pretrpane kamione s tokom koji evo, dolazi iz Nizemske i drugdje po cijeloj Europi svaki dan ti prepunjeni kamioni živom stokom, svinjama, voze se, prebacuju u Italiju i onda se kasnije e, to pretvori u šunku i vraća u nizozemsku. Dakle, tu je velika patnja životinja i to je problem koji moramo rješavati. Oni koji žele zaštite životinja očekuju od vas nešto napravite. Možete odakle, dakle nešto napraviti po pitanju prijevoza životinja i po pitanju njihove dobrobiti? Hvala. Hvala. Hvala predsjedniče ministre, jako mi je žao što niste odgovorili na pitanje koje je postavio poljski kolega glede e, pitanja svinjske gripe iz Afrike. Ja razumijem da je to e, važno pitanje za vas, jer e, imate jedno područje gdje je velika farma zatvorena zbog svinjske gripe i 20 tisuća svinja je uništeno. To je veliki šok i jako loš znak za budućnost stočarstva. Rusija je zabranila eh, uvoz svinjetine iz eh, Latvije, eh, iz Litve i ako se to e, zabrani, taj uvoz iz e, Litve i Bjelorusije, možemo stvoriti nove izvore zaraze. Dakle, ovo su važna pitanja, postoje brojne spekulacije glede pitanje podrijetla te e, svinske gripe, afričke svinske gripe, da li se radi o prehrambenim proizvodima koji izdavani svinjama. Dakle, to je jako važna stvar, jako važno pitanje i to morate uvrstiti u svoj kalendar, jer ti problemi mogu biti sve važniji. Hvala, predsjedniče. Imam dva pitanja, ministre, za vas. Prvo pitanje, želio bih znati vaše mišljenje o španjolskom zahtjevu da se pro, poveća pot, potpora e, pomoć za e, distribuiranje voća i e, mlijeka u školama, isto tako u vezi sa maslinama. Sve to jako žurno za Europsku uniju. Europska unija mora biti u stanju povećati, odnosno odobriti povećanje pomoći, jer tu su ljudi u, u voćarskom sektoru koji su jako ugroženi e, ruskim embargom i bilo bi dobro kada biste ispregovarali otvaranje novih tržišta u državama koje nisu članice Europske unije te uklanjanje fitosanitarnih e, zapreka kao što je to na primjer sa Sjedinjama američkim državama, to bi bila dobra alternativa ovome što se dešava ovim nastalim problema s Rusijom. Dakle, mi bismo htjeli vidjeti također i nove inicijative u svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Rusije, odnosno svjetska trgovinska organizacija vodi kampanju za promoviranje europskih proizvoda. Hvala, gospodine Garcia. Hvala, ministre. Dobrodošli. Želim vam postaviti jako kratko tri pitanja. Glede europske strategije za 2020. godinu, vi ste htjeli unijeti određene izmjene i postoji jedna ključna stavka uvođenje gen, eh, genetski, genetskog sjemena i to je nešto što se mora produbiti u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike. A što se tiče sporazuma sa trećim zemljama, ne slažem s tim jer oni nikad ne uzimaju u obzir u e, sporazumu o pridruživanju utjecaja na poljoprivredu i ruralne regije. U Andaluziji, na primjer, mi e, doživljamo veliki, trpimo veliki utjecaj i konsekvence tog, tih sporazuma o pridruživanju. Ja ne mogu dati svoje e, iz, izraz svoje slaganje e, bez određenih uvjeta. Za kraj, uredba koju je predložila komisija je stavila po strance neke stvari kao što su lubenica i dinja. Gospodin Valkarser je prije trenutak govori o tome. Naime, agrumi, ali isto tako e, tikva i patliđan će doći na naš teritorij. To će i biti od velikog utjecaja na našu cjelokupnu proizvodnju voća i povrća. I vjerujem da sredstva koja stavite na raspolaganje nisu dostatna, a datum koji ste odredili 30. E, studeni neće biti zadovoljavajući. Hvala. Hvala. Dakle, pokušat ću e, vrlo telegrafski odgovoriti. Moram reći da su e, svi u vijeću poljoprivrede e, vrlo ozbiljni i da smo što se tiče riže tražili da se situacija prati i ne samo prati. Tražili smo od komisije da konkretno e, prouči mogućnost da se odredba o zaštiti aktivira. Radi se o dosjeu kojeg smatram užasno bitnom. Još jedna tema o e, oznakama e, podrijetla to je vrlo važno. Mi smo o tome već govorili u srpnju. Govorili smo o vlasništvu domena. To je vrlo ozbiljna i delikatna tema. I ja smatram da moramo zajednički raditi na tom frontu. Očekujemo od komisije da nam omogući da napravimo korake naprijed. Jer to je nešto što je bitno za cijelu europsku poljoprivredu. E, što se tiče afričke e, svinjske gripe, mi ćemo se maksimalno posvetiti tome za vrijeme talijanskog predsjedanja. Da, e, nažalost, ova situacija se pojavila uz druge probleme sada u kolovozu posljednjih nekoliko tjedana. Ali kolegica koja je govorila o masinama i maksileli, znate da mi već nekoliko tjedana u Italiji radimo na tome da se organizira operacija kojom bi se u velikoj mjeri ograničio utjecaj tog problema. O mlijeku se više puta naglasilo da se radi o delikatnoj temi i to je točno. Želim naglasiti da paket omogućuje različite mogućnosti da se poboljša situacija u tom sektoru. Morat ćemo u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci napraviti više kako bismo znali kako najbolje iskoristiti te mogućnosti. Što se tiče perspektive na određenim područjima, primjerice u planinskim područjima i u nepovlaštenim zonama, tu zajednička poljoprivredna politika nudi mogućnosti u različitim stupovima, a na svakoj zemlji članici je da iskoristi te mogućnosti. Italija primjera radi e, dio svojih mjera je usmjerila na to na najbolji smo mogući način pokušali iskoristiti ono one mogućnosti koje nam je dala nova zajednička poljoprivredna politika. Za pitanje koje bih nazvao ruskom krizom, ja vam moram reći da ono što je do sada napravljeno nije završeno, da to nije definitivno i završen posao. Ja ću e, u sljedećih dana komunicirati s drugim ministrima i e, pozivat ću se tu i na pitanje e, zaštite prehrambenih proizvoda. E, donijet ćemo mnoge mjere i za, od komisije ćemo tražiti konkretne mjere kako bismo zaštitili dakle i e, samo voće, a isto tako moramo raditi na organiziranju e, čuvanja i skladištenja mlijeka i maslaca. u ovome što ste svi vi govorili je nešto što se odražava i u današnjim dakle raspravi jest da sa komisijom moramo razgovarati na koji način možemo ojačati instrumente koji postoje do sada. Od prvog časa smo rekli da ovo što postoji nije definitivno i dovršeno. Dakle, to su samo temelji s koji nam predstavljaju polaznu točku a kada se uspostavi nadzor, to nije nešto što znači vidjet ćemo, nego to znači da pažljivo proučavamo situaciju i na osnovu toga možemo raditi i stvoriti učinkovite instrumente. Ja nisam od onih koji smatraju da je uspostava nadzora nešto što će jednostavno eh, omogućiti da se čeka. Ne, bitno je pratiti kako bi se dobili ispravni instrumenti, a na neformalnom sastanku vijeća u petak ćemo s ministrima razgovarati i tu e, e, um, je moja uloga da prenesem ministrima ono što ste mi vi danas rekli. Dakle, ne samo da ja vama kažem što kažu ministri. Spomenuli ste Federiku Mogherini, ona je osoba koja radi vrlo ozbiljno. A ono što se dogodilo u subotu, da ministrica vanjskih poslova koja predsjedava u ovom času vijećem, ona zna se da to ima dakle e, da je igrala ulogu i kada se sve ovo počelo događati s Rusijom. A na ad hoc sastanku sazvanom za 15. kolovoza i dakle ona je također sudjelovala i ministri vanjskih poslova e, Odakle i ona je sudjelovala u organizaciji sastanka koji će se održati sada 5. rujna za ove poslove. Dakle, i aspekt vanjski poslovi uključen je u toj temi. Uopće ne sumnjam da ćemo s Federikom Mogherini izvrsno surađivati. Spomenuli ste u vašim pitanjima i sporazum s Marokom. Taj sporazum potpisan je prije nekoliko godina. Svjesni smo osjetljivosti, problematika i teškoće koji su se otvorili na planu vočki. A postoje i problemi vezani za provedbu koje moramo sagledati u jednom širem političkom svjetlu. Kako da kažem, ako se radi o tome da se pozabavi tematikom koja je e, počela raditi moralo bi se moći ili u izvjesnom smislu mora se u nekim aspektima e, napraviti nešto na određenim mjestima. Mislim da sam odgovorio na vaša pitanja, a čini mi se da e, su eto pitanja koje ste mi postavili nešto o čemu smo e, raspravili i proučili dosta dubinski. Puno vam hvala. Mislim da sve informacije i sva pitanja koje ste dobili jesu pitanja koje će vam poslužiti da kada se sastanete s vašim kolegama ministrima poljoprivrede sada u petak, da s njima o tome raspravite. Hvala vam gospodine ministre, želim vam uspjeh u radu, a mi e, vam želimo dakle da sve to dobro odradite. Hvala i prevoditeljima i gospodine ministre, ja se e, radujem našem budućem susretu. Hvala svima. Mais ça ne peut pas marcher pour cet après-midi.